queridos compañeros y compañeras me toca presidir o por lo menos abrir la Dobro jutro dragi kolege čast mi je da e, danas ja mogu otvoriti naš e, naš sastanak najprije ću vam reći nekoliko riječi o dnevnom redu, onda ću dati riječ e, kolegi koji će sa saslušanju o E, sa prve točke dnevnog reda. Dakle, najprije usvajamo dnevni red, a točka dva je, e, su priopćenja predsjedništva odbora. Kao i obično, znate koji vam jezici stoje na raspolaganju za prevođenje. Također, e, samo htjela reći da je naš sastanak odbora za proračun, sastanak koji se može pratiti putem interneta. Dopustite mi također da pozdravim skupinu mladih Njemaca iz Njemačkog federalnog savjeta mladih. Pretpostavljam da ste došli saslušati našu prvu točku dnevnog reda koja govori o mladim poduzetnicima. Ako niste došli za to, onda je ovo sretna slučajnost. Dajem sada riječ gospodinu Rukiku. Prelazimo na najvažniju točku dnevnog reda jutros, a to je ona o mladim poduzetnicima. Hvala lijepa predsjedavateljici. Mislim da nam je svima velika radost E, što smo možemo održati ovo saslušanje e, za e, Erasmus za mlade poduzetnike. To je prioritet u odboru za proračun. Mi smo to inicirali 2008. kao pilot projekt. U međuvremenu je to postalo projekt. Želim zahvaliti kolegi Pateli koji je na tome aktivno surađivao. I drago mi je što mogu pozdraviti kolegu Krojcmana koji se kao izvjestitelj bavio ovim programom. I dajem mu riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. E, Dragi kolege, dragi posjetioci Europskog parlamenta, želim srdačno zahvaliti na pozivu odbora za proračun da danas e, sudjelujem u ovom saslušanju o programu Erasmus za mlade poduzetnike. E, danas su sve skraćenice na engleskom, dakle radi se o programu poticanja mladog, mladih poduzetnika. E, mi smo koncem lipnja održali e, uspjeli postići e, sporazum u okviru trijaloga o financiranju tog programa. Osobito u aktualnoj krizi koje su u nekim zemljama članicama imale posljedicu veliku nezaposlenost, E, ovaj program je od velikog značaja. Kao jedini i e, prvi jedini program koji predviđa konkretne mjere za financiranje a smanjenje pritom birokracije kako bi se potiklo, potaklo poduzetništvo. E, radi se o financiranju periodu od 2014 do 20. Ima budžet od 2,03 milijarde eura. U početku smo e, predvidjeli bili veća sredstva, ali nažalost opet tu, se, tu je došlo do smanjenja sredstava, na krivom mjestu smo opet štedjeli. Jedna važna mjera pod naslivom poticanje poduzetništva su programi za mobilitet za mlade poduzetnike, kako bi se razvilo njihova znanja i sposobnosti u područjima tehnologije i e, upravljanja poduzećem. Komisija je e, tražila jednu općenitu formulaciju e, naziv programa za sljedećih sedam godina, ali komisija nam je osiguralo da će taj program u svakom slučaju biti nastavljeno. Meni je svakako drago što je time program dobio pravni, pravnu osnovu. E, Erasmus za mlade poduzetnike je e, od 2009. vrlo uspješan E, imali smo više od 200 prijava mladih poduzetnika, osobito e, i za mlade i za iskusne poduzetnike to je jedna e, kombinacija koja je jednima i drugima od koristi. Radi se o mjerama koje potiču mobilitet mladih poduzetnika. E, komisija e, smo, sa komisijom smo se složili o formulacijama kako bismo osigurali fleksibilnost u sljedećem periodu i sredstva za taj program. E, Radi se o 2,5% od ukupnog budžeta od 2,03 milijarde eura. Komisija e, bi nam zapravo trebala dodijeliti više novca. Međutim, E, da bi odobrila više od 103 e, milijuna eura morala bi to učiniti u okviru delegiranog akta e, fleksibilne formulacije međutim znači da mi, mi kao parlament moramo iskoristiti naše mogućnosti utjecaja kako bismo postigli da se za program stavi na raspolaganje dovoljno novca E, obzirom na kad se ima u vidu visoka nezaposlenost među mladima e, svakome je jasna značaj i važnost ovog programa mi moramo više učiniti za samostalne e, mlade ljude koji, se, koji su se voljni upustiti u poduzetništvo. Ovo je ogromna šansa E, uvijek se kaže da je Europska unija predaleko od ljudi, od građana. Međutim, evo ovo je jedan program poticanja, poticanja koji funkcionira i zato e, bismo kolega Rubig i svi ostali članovi odbora za proračun morali svake godine voditi računa o tome da se e, stave na raspolaganje sredstva i eventualno i povećaju. Hvala lijepa. Hvala kolega Krojcman. Želim još spomenuti da je ovo javna, javno zasjed, javna sjednica koja će se e, prenosi u internetu i e, želim zamoliti sve govornike da govore svoj maternji jezik. E, na vašim mjestima je program za današnje saslušenje. Naš prvi govornik je gospodin Weinberger koji je e, jedna od vodećih e, ličnosti u komisiji koja se bavi ovim programom. On je stariji savjetnik za poduzetništvo i politiku prema malom i srednjem poduzetništvu u Europskoj komisiji. Hvala predsjedavajući. Čast mi je da sam ovdje u Europskom parlamentu da vas izvijestim. Nakon pet godina od kako je krenuo prvi pilot projekt e, ovoga tipa. Govorit ću vam dakle uspjehu tog programa. Mm, vjerojatno znate da je Kozme jedan od okvira ovoga. Imamo i političku e, okvir, to je povelja o malim i srednjim poduzećima. I <clears throat> Erasmus je dakle povezan s poveljom malim i srednjim poduzećima. Drago mi je da je potpredsjednik Tajani neposredno nakon što je imenovan na svoje mjesto došao u strasbourg kako bi dao podršku tom programu i dan danas on uvelike zagovara taj program kao što ste i sami rekli, radi se o nečemu što ima konkretni utjecaj na europske građane i e, moramo i u budućnosti pokušati ostvariti više u e, tim pitanjima. Dopustite mi da vam sada kažem nekoliko stvari koje smatram važnim u kontekstu tog programa. Najprije ću održati uvod, nakon toga govoriti o ciljevima, pa o nekim rezultatima i e, na kraju govoriti o zaključcima i što treba napraviti dalje. Dakle, na koji način to funkcionira? Treba se olakšati razmjena iskustava, to je cilj, kako bi se stvorile nove mreže za nove poduzetnike. I to tako da osobe idu kod e, poduzetnika domaćina u drugoj zemlji. Dakle, novi poduzetnik, mladi poduzetnik odlazi kod poduzetnika domaćina za period od 1 do 6 mjeseci. Vjerojatno poznajete program studentske razmjene Erasmus, ali za razliku od Erasmusa ovo nije asimetrična asimetrična situacija razmjene Ovdje je situacija simetrična. E, domaćin poduzetnik mora sa e, novim poduzetnikom koji kod njega dođe provesti konkretno 5 sati svakoga tjedna. Cilj je Prvi cilj je dakle da novo pokrenuta poduzeća e, budu zdravija drugim riječima da se pomogne da mladi poduzetnik započne sa svojim poduzećem na uspješan način. Treba dakle na taj način pokušati smanjiti stopu neuspjeha pokretanja poduzeća koja je dalje dosta visoka u Europi. Drugo je širenje horizonata jer je to E, negdje gdje se proširuju horizonti, ide se u novu e, zemlju, a osim toga to je mogućnost da se šire svježe ideje jer se može na taj način donijeti i svježe mišljenje i saznati na koji način stvoriti nova, <clears throat> nova tržišta i nove ideje. Na ovom slajdu e, vam se objašnjava pomalo kako situacija funkcionira. Poduzetnik i ci, dakle, idu u tu razmjenu. Pokušava se promijeniti broj posredničkih agencija koje u tome sudjeluju u cijeloj Europi. Sada ih ima otprilike 150. Oni organiziraju ovakve razmjene e, vrlo kratko neke pojedinosti. Vidjet ćemo ovdje neke od ključnih koristi za novog poduzetnika. Jasno je da je korist da dobije iskustvo i savjet nekoga koji ima iskustva, stvara međunarodne kontakte i upoznaje tržišta. Ali e, isto tako moramo vidjeti kakvu korist od toga ima poduzetnik domaćin. To možda nije toliko sasvim očito, ali ipak može se ojačati znanje o međunarodnim tržištima uz pomoć nekoga tko je poduzetnik da se stvore e, međunarodna poduzeća, da se stvori partnerstvo na poslovnom planu. Otprilike 50% poduzetnika ostanu zahvaljujući ovoj razmjeni u kontaktu i dalje. Ukratko kako ovo funkcionira. Prvi korak jeste da se e, oba poduzetnika prijave u našem konkretnom slučaju, jedan je u Njemačkoj, drugi je u Španjolskoj. Prijavljuju se na internetu i onda agencija provjerava da li oni odgovaraju kriterijima, a za mlade poduzetnike je glavni kriterij da li oni zaista namjeravaju pokrenuti jedno poduzeće. To nije za studente koji ne znaju što raditi, već za one koje najozbiljnije žele postati poduzetnici ili koji pak su tek nedavno osnovali poduzeće. Druga, e, druga je korak jest pretraživanje elektronskog kataloga i pronalaženje podudarnosti. Dakle, oni mogu sami tražiti nekoga u zemlji koja ih zanima. A posredničke agencija im može u tome pomoći Istovremeno i sam kompjutor zapravo automatski traži podudaranje svaka dva tjedna. Mladi poduzetnici dobivaju popis eventualnih eh, kompatibilnih eh, poduzetnika domaćina. Kada se eh, oni dogo pronađu, onda moraju odrediti sadržaj, trajanje i e, tako dalje prije nego što se krene u kretnu razmjenu. Period u inozemstvu e, koji se provede traje od mjesec dana do šest mjeseci, a na licu mjesta taj poduzetnik također dobiva podršku. Vidite da španjolski poduzetnik dobiva pomoć na licu mjesta od njemačke organizacije. I na posljedku jest faza povratnih informacija. Svaki poduzetnik mora odgovoriti na upitnik da se vidi na koji način se program može poboljšati. I na kraju konačna isplata novim poduzetnicima koji e, dobivaju određena sredstva za putovanje i smještaj na licu mjesta. E, Svota je različita s obzirom e, na to koliki je, e, su cijene u određenoj zemlji. Od, e, I kreće se od otprilike 500 eura na mjesec. Osim svega ovoga, važna je uloga i posredničke organizacija. Jedan od njihovih predstavnika je danas ovdje na europskoj razini postoji i e, ured za potporu koji e, sve to organizira. Kasnije ćemo također čuti i izlaganje predstavnika ureda za potporu. Dakle, i oni će danas uzeti riječ na ovom saslušanju. Komisija je ta koordinira e, sve skupa i financije i razvoj političke strategije svega ovoga. Rezimirat ću tako da ću reći da su, dakle još jedno, ta četiri faze važne od prijeve na internetu, traženja e, podudarnosti, samog staža i e, povratnih informacija i financiranja. Koji su korisni aspekti tog programa? Na operativnoj razini proračun kojim sada raspolažemo omogućit će 500 do 700 razmjena godišnje. To je dakle prvi cilj što ga moramo ostvariti na početku za vrijeme pilot faze. Mm, imali smo problema da dođemo na e, tu razinu, ali sada smo već dovoljno u tome vješti da to možemo postići. Drugo, trebamo e, pokušati e, pomoći e, da se otvaraju poduzetništva prema evidenciji kojom raspolažemo možemo pripomoći 20% više poduzeća da se osnuju. Druga stvar koja je važna da mladi poduzetnici nakon što sudjeluju u programu imaju puno više samopouzdanja da pokrenu poduzeće. Rekli smo da su međunarodni kontakti značajni i već sam vam rekao da 50% osoba koji sudjeluju u programu ostanu u kontaktu sa svojim partnerima. Želimo također pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta. Znamo da u Europi nove tvrtke e, otvaraju Četiri milijuna radnih mjesta. Mi želimo također i više inovacije u postojećim tvrtkama, a više od 50% poduzetnika domaćina kažu da su proširili e, tim putem e, inovaciju e, u svojoj tvrtki. Analiza nakon pet godina od kako je ovaj program e, pokrenut tek slijedi, ali nakon prvih godinu dana e, napravljena je jedna e, evaluacija kojom se kaže da je sve to jako pozitivno, da je i to vrlo uspješan program i da i financijski je to apsolutno e, opravdano i vrijedno. Sada par riječi o zaključcima, možete sami pogledati ove e, e, grafikone poslije, ja ću kratko govoriti. Dakle, sam se ljudi se prijavio, otprilike 15% osoba se odbija zbog toga što ne ispunjavaju kriterije a među onima koji se prijave za katalog e, na internetu. Drugo vidimo da ima e, treba sve, ima sve više e, poduzetnika koje se za to prijavljuju. Dakle, puno se ta krivulja povisila, a plava boja pokazuje uspješne odnose. Čet, čet 14.000 tisuća ovdje se prijavilo, se prijavilo e, partnerstva, znači 2800 osoba je u tome sudjelovalo. 280 e, partnerstva je sada u fazi realizacije. Svakog tjedna dobivamo 50 do 70 novih registracija, a registriraju se ljudi iz različitih država i žele ići u različite države. Slika je prilično e, raznolika. E, veliki interes postoji za Ujedinjeno kraljevstvo, što je možda vezano za jezik. Većina poduzetnika želi ići u mm, Ujedinjeno kraljevstvo, a domaćini poduzetnici također žele primati mlade Britance. Druga zemlja po redu jest Njemačka, nakon toga Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska, e, Švedska, Belgija i Austrija. U velikom broju zemalja postoji interes za to. Neke od manjih zemalja nisu tako dobro zastupljene jer nemaju pravi sustav promičbe. Na sljedećem slajdu vidite veliku raznovrsnost što se tiče e, posredničkih organizacija koje rade na e, pronalaženju podudarnosti. I tu vidite da je negdje e, to učinkovitije nego na drugim mjestima. To nas brine, htjeli bismo da svi, sve takve agencije dobro posluju. Sektori su također vrlo raznoliki. Neću ulaziti u pojedinosti, ali e, uslužni, e, sektor uslužnih djelatnosti je e, jako, jako zastupljen, puno više nego drugi sektori. To zapravo odgovara stvarnosti. Novi poduzetnici koji imaju dosta iskustva vidite da preko 50% njih ima više od godinu dana iskustva, a e, imamo ljude koji nisu nikada e, imali radno iskustvo, dok neki imaju preko 10 godina radnog iskustva i mi pozdravljamo i njihovo sudjelovanje u programu. Što se tiče strukture tvrtki, 80% e, njih ima manje od 20 zaposlenika, što je zapravo dobro jer to odgovara stvarnosti, a posredničke agencije e, e, također promiču ovaj program E, socijalni mediji i web stranice rade na promičbi toga. Kada gledamo na povratne informacije, velika većina povratnih informacija od novih poduzetnika je pozitivna. 90%, 95% ispitanika kaže da im je taj program bio izuzetno koristan, E, ovo najgornji red je jako korisno, nakon toga korisno. Rekli su uglavnom da je mi to jako koristilo da bi pokrenuli poduzeće. Iz ovog teksta se vidi da velik broj njih namjerava pokrenuti poduzeće, neki e, odmah neposredno nakon povratka jer su već bili to spremni naučiniti i prije nego što su otišli, a ostali uglavnom u sljedećih 12 mjeseci. Što se tiče poduzetnika domaćina, vrlo je visoka stopa oni koji su zadovoljni, što u izvjesnoj mjeri zapravo iznenađujuće jer oni su se sami odlučili da u tome sudjeluju i ne dobivaju nikakva sredstva za to, ali oni su vrlo zadovoljni. Na sljedećem dijapozitivu vidite da su e, oni zadovoljni zbog toga jer mogu razgovarati o e, svojim programima e, rada i o novim tržištima. Eto, dokaz uspjeha jest veliki povećanje ovakvih e, razmjena. U početku je taj broj bio prilično malen, a sada dolazimo na e, onu željenu brojku i e, morat ćemo, ako želimo napredovati, povećati proračun za taj program. To vidimo i na posljednjem diapozitivu iz ovog odjela jer vidimo da se za svaki godišnji ciklus raspisujemo e, natječaj svake godine, to je dakle iz proračunskih razloga, imamo pet milijuna eura raspoloživih za godišnji e, za godišnji program. E, taj se ciklus za prijave završio prije dva dana. A E, samo ako polovica ovih razmjena uspije, e, nećemo moći zadovoljiti sve zahtjeve što jest šteta jer mi zaista pokušavamo poboljšati situaciju sa novim e, poduzećima. Pokušat ćemo pregovarati da vidimo ne bismo li mogli povećati proračun. Da zaključimo prije svega, dopustite mi da vam kažem da je se koncept pokazao uspješnim. To nije nužno izgledalo da će biti tako na samom početku. Trebalo se premostiti mnoge prepreke. To je nešto poput e, tvrtke koje osnuje poduzetnik. Imate dobru ideju, ali morate to i dokazati. Mnogi su zainteresirani sada za to, vidimo da je to korisno za konkurentnost, internacionalizaciju i inovaciju. E, prvo izvješće o tom programu bilo je pozitivno, imamo sada zdrave temelje <clears throat> za nastavak rada u budućnosti i to bi moglo pomoći borbi protiv nezaposlenosti mladih ljudi. Na taj način ne samo da ljudima se pomaže da osnuju svoje poduzeće, već se indirektno otvaraju i nova radna mjesta. E, gdje postoje problemi velike razlike u radu posredničkih agencija i organizacija tu moramo napredovati, moramo stvoriti e, priručnik koji će biti kvalitetan. To ćemo napraviti u rujnu kada ćemo također izraditi i kodeks ponašanja e, u kojem ćemo reći što se očekuje iz posredničke organizacije E, naročito za one koje e, ne funkcioniraju tako dobro, kako će one poboljšati rad. Jer oni moraju poboljšati tu suradnju, treba se više e, motivirati. Isto tako u izvjesnoj mjeri moramo proširiti taj program kako bismo dobili određenu kritičnu masu prilikom stvaranja podudarnosti jer vidimo da ne možemo odgovoriti na svačija očekivanja. Isto tako jasno je da nedostaju proračunska sredstva, imamo i neka ograničenja vezana za broj ljudi koji na time rade. Znate da u komisiji je e, sada teško e, što se tiče zapošljavanja ljudi e, i prema tome to, to se također odražava i na ovaj program. I još postoji nekoliko stvari na koje se želim osvrnuti. Želimo da posredničke organizacije dobro shvate koji je njihov posao, e, da se zna koliko se trebaju e, angažirati i isto da se zna da, a kada počnemo raditi s novim posredničkim organizacijama, da ih moramo u velikoj mjeri obučiti. <clears throat> Radi se o E, istinski europskom programu, ali nemamo nacionalne koordinatore, moramo vidjeti kako će se stvari razvijeti na tom planu. E, moramo vidjeti kakva je situacija s promidžbom. Ne smijemo previše promicati da ne bude previše ljudi koji su za zainteresirani pa im se onda ne može udovoljiti tim željama, a ne smijemo niti premalo promicati kako bi program e, se ne bi zapustio. Mm, još par stvari. Ovaj program je sad u potpunosti dio programa Kozmo i nadamo se da ćemo moći povećati proračun. Postoji evaluacijski plan za to je plan procjene e, rada ovog programa nakon pet godina. Nadalje e, želimo proširiti ovo na europsku agenciju za konkurentnost i inovacije. Morali bismo imati ured za potporu koji bi pomagao u e, svakodnevnom, dakle redovnom radu, a isto tako moramo vidjeti hoće li se ovo moći e, e, zapravo spojiti sa drugim uredima što mislimo da nećemo napraviti, ali moramo ostvariti bolje sinergije sa drugim sličnim programima. Trebali bismo e, i razraditi jednu skupinu koja će imati kao zadatak da vidi što je uspješno, e, što nije. Želimo zapravo na taj način ostvariti deset tisuća razmjena 2020. godine koja zapravo i nije tako daleko. Za sada imamo sredstva za 2000 razmjena, ali nije stvar samo u proračunu, već u učinkovitom načinu rada. Pozabavit ćemo se svim tim i nadamo se da će do sredine 2014. godine izvješće o svim tim pitanjima biti gotovo. Nadam se da sam vam dao sada E, kratak pregled ovog programa i svih bitnih elemenata vezanih e, za taj program i nadam se da ćemo dobro surađivati i dalje s Europskim parlamentom koji nam je do sada davao podršku za ovaj program, a to će biti za korist novih poduzetnika i e, zaposlavanja u cijeloj Europi. Hvala. Hvala vama, a sada ćemo čuti sljedeće govornike, a nakon toga ćete se moći e, postavljati pitanja. E, sada gospođa Mikaela Panteri koja radi u Italiji i e, molim vas sada gospođo da uzmete riječ i molim da uključite mikrofon. Uh, good morning. Dobro jutro, hvala lijepa na pozivu. Mi smo uh, u materiji u Italiji u početku okljevali uh, u pogledu sudjelovanja u ovom programu jer nismo odmah vidjeli koja bi korist, direktna korist bila od toga za našu tvrtku. Počeli smo prije godinu i pol sa našim prvim gostom poduzetnikom. Matera je mali grad u Italiju, imamo veliku stopu nezaposlenosti, e, osobito među mladim ljudima. E, imamo 54 tisuće stanovnika, e, na popisu smo UNESCO, imamo vrlo niske troškove e, života, tako da je bila potrebna mala financijska potpora, mislim da se radilo o nekih 800 eura i sa tih 800 eura su bez problema mogli živjeti u materiji znači vrlo lako i jednostavno su mogli pokriti sve svoje troškove e, i nisu morali upotrebljavati druga sredstva. Grad je sve više i više međunarodni, internacionalan. Imamo i strane studente. Matera je trenutno kandidat za E, glavni za europski e, grad kulture za 2019. U tako malom mjestu poduzetnici su imali mogućnost da se doista integriraju potpuno u socijalni, u društveni život grada, što je vrlo, vrlo važno. Mali grad, to znači oni su i živjeli i radili s nama, na vrlo malim udaljenostima pet minuta hoda. E, to je značilo da su doista e, bili u srcu života, u srcu grada i u potpunosti sudjelovali u svemu i doista su upoznali i Italiju i Materu. E, mi smo vrlo mala kompanija, bavimo se nekim marketinškim projektima E, na kojima radi oko 12 do 20 ljudi koji su međutim van naše kompanije, a u našoj samoj kompaniji samo mali broj e, ljudi. Radi se o glavni projekt na kojem radimo je vizualni sadržaj za promociju e, naše regije za 2015. I e, naši gosti poduzetnici bili su uključeni u posljednja dva projekta na kojima smo mi radili. Imali smo kandidate iz Mađarske i Švedske Prvi kandidat koji je bio kod nas bio je iz Nizozemske, on je kod nas bio šest mjeseci, htio je započeti svoje poduzeće, e, pri čemu je htio e, pričati vizualne priče za novac. Počeli smo e, raditi na razvoju platforme kupa, on je radio sa svojom kamerom. Naša vizualna priča se jako dobro odvijala. Nakon prve godine bili smo mu u mogućnosti dati ugovore u vrijednosti od 20.000 eura Znači on je doista uspio poboljšati svoju opremu tim novcem i on trenutno živi u materi, morao se nakon matere doseliti u projekt i on trenutno živi od toga. Dakle, to je definitivno bila uspješna priča. Druga kandidatkinja bila iz Mađarske, ona je ostala e, mjesec dana ako smijem dati jednu konstruktivnu kritiku, mjesec dana je zbilja prekratko vrijeme. E, ne može se za tako kratko vrijeme započeti raditi na ničem dugoročnom. Ona je bila zbilja divna djevojka. E, pomogla je, pomagala je režiseru jednog od filmova koje smo producirali. Izabel Palo je nedavno e, otišla iz Matere, ona je novinarka iz Švedske. Ona nije bila baš sigurna što je htjela raditi, htjela je započeti svoj blog, svoju web stranicu. Ono što smo mi učinili je pomogli smo joj da shvati mehanizme e, funkcioniranja e, web stranice Izabel je na jednu od naših novih internet stranica uzela u svoje ruke, divno je pisala, organizirala je sve, savjetovala i korak po korak smo joj objasnili eh, kako se obavlja pozicioniranje web stranice, kako se osmišljava sadržaj i tako dalje projekt napreduje jako dobro. Ona koordinira e, uređivanje fotomaterijala, e, prijevoda i tako dalje. Jedna od stvari koje sam ustanovila u Izabelinom slučaju je da e, dakle na ovoj web stranici radi se o Milanu i pošto je pisala o Milanu, ja sam smatrala da bi bilo lijepo da je pošaljemo u Milano i zato smo organizirali putovanje za nju i ona je otišla u Milano, međutim nije to nije bilo pokriveno osiguranjem, a za našu tvrtku mi smo vrlo mobilni, mi se e, dosta putujemo i mislim da bi nam jako pomoglo kad bismo mogli osigurati te ljude da su pokriveni osiguranjem ne samo u našim uredima nego i kad su na putovanjima. Što smo naučili? Sasvim sigurno to je za nas bilo vrlo pozitivno iskustvo radeći na projektima koja uključuju putovanja ustanovili smo da mnogi ljudi e, vide stvari koje mi ne vidimo imaju nove ideje u nekim situacijama u novim projektima ne vidite neke probleme i kad dođu ljudi izvana kao korisnici E, oni nam zapravo pomognu da nađemo greške u, onome što smo napravili. Bilo nam je vrlo, vrlo važno ta interakcija e, a također je i za grad Matera bilo važno e, da su nam došli ti gosti i da su integrirali svoje znanje i svoju, svoje kontakte kako unutar naših ureda, tako i van ureda. Znači, cijela priča se razvija vrlo lijepo. Ono što je po mom mišljenju e, možda problem je da se radi o malom jednom e, malom e, dijelu tržišta E, međutim u svakom slučaju je ovo i za goste i za nas domaćine bila e, korisna suradnja i win-win situacija ja osobno sam jako mnogo naučila na temelju ovog projekta e, mi smo upravo u fazi otvaranja novih ureda gdje ćemo moći primiti nove studente u okviru programa Erasmus. E, osim 20 e, stanica, 12, 20 radnih mjesta moći ćemo ponuditi i stan za stan nekome ko će doći k nama kao gospoduzetnik, tako da će, se, će moći e, doslovno sa nula eura se financirati njegovo stanovanje. E, i sa veseljem očekujemo međunarodni pogled na stvari koje nam ti gosti mogu donijeti. E, zaključit ću riječima Vinija de ne možeš ostati u svom uglu u šumi čekajući da drugi dođu k tebi, moraš ti koji put otići k njima. Mi se e, veselimo daljnjoj suradnji sa budućim gostima poduzetnicama. Hvala lijepa, gospođo Bandini. A sada bih zamolio da nam se pusti videofilm. Technik wird in einigen Minuten das gewährleisten. Treba će nam još koja minuta da započnemo sa projekcijom tehnički problemi.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 lijepo e, eurovijestima. E, vidjeli smo da pokrivaju aktualne e, događaje, a naša zvijezda ovog filma je sada tu sa nama. dakle, gospodin Butkus iz firme Veloblik u Litvi bio je gost u Austriji. Izvolite, imate riječ. E, dobar dan, e, hvala vam što ste me pozvali. Moje ime je Remindus Butkus, ja sam 2009. sudjelovao u okviru programa Erasmus u e, Gracu u Austriji i e, o ovom programu sam saznao na jednoj konferenciji za vrijeme tjedna za mlade poduzetnike i shvatio sam da moram biti odlučan i uporan i prije nego što sudjelujem na različitim e, seminar, e, sudjelovao sam na različitim seminarima, ali ustanovio sam da je teško ustanoviti kontakte. E, govorio sam o stranih jezika samo njemački i zato je sam počeo tražiti e, E, domaćine e, tako što sam pisao pisma također sam pristupio jednoj organizaciji za posredovanje i u Austriji i u Njemačkoj i uspio sam e, ustanoviti prve kontakte sa jednom kompanijom u Gracu međutim bilo je malo komplicirano jer slao sam im e, mailove koji su završavali u spemu i ljudi koji bi mi mogli pomoći nisu uopće dobivali moje mailove. Međutim, na kraju smo uspjeli uspostaviti kontakte i našli smo jednu organiza posredničku organizaciju u Austriji. Kad su me primili, bili su vrlo prijateljski e, raspoloženi prema meni, bili smo isti, iste dobi, bili su vrlo ljubazni prema meni. I, e, a to je vrlo važan faktor. Neophodno je podsjetiti domaćine da time što nekoga prime e, imaju istovremeno i učenika na neki način, ali i nekoga koji može pomoći i nekoga koji može čak dati i neke savjete e, što je bolje nego da samo e, mirno tiho sjedi i se promatra sa strane. Mislim da je ovaj program bio vrlo koristan. E, ovaj program pruža mogućnosti mladom poduzetniku da se upozna sa poslovanjem drugog poduzetnika. Ja sam u 2001. godine e, saznao za sličnu kompaniju u Njemačkoj. Mm, Međutim, mogućnost da se dobije financijska pomoć je razlog zašto sam sudjelovao u ovom e, programu, inače bih nastavio biti zaposlenik i ne bih se odlučio na e, osnivanje e, samostalnog poduzeća. Htio bih reći da bi domaćin također imao, trebao imati koristi od ovog programa jer on ili ona može sagledati svoj biznis iz jednog novog kuta. Mladi poduzetnik koji e, radi u tvrtki domaćinu može također doprinijeti, može e, doprinijeti svoje poglede i razmijeniti svoje ideje o biznisu. Mislim da je i za mladog poduzetnika ovaj program koristan jer može vidjeti, upoznati iznutra jedan e, model biznisa i ne mora ponovo otkrivati toplu vodu. Također može dobiti inspiraciju i motivaciju, može naučiti e, neka osnovna pravila e, vođenja biznisa, a to je neophodno da bi čovjek bio u stanju voditi svoj biznis. A to e, također e, doprinosi kompetitivnosti novoosnovanog poduzeća. Mi smo, na primjer, mogli uvesti novu uslugu i povećati broj korisnika. Mislim da je moja kurijska služba vrlo perspektivna, ima vrlo dobru budućnost. Mi želimo proširiti poslovanje i na druge gradove, želimo zaposliti i studente koji bi radili manji, manji broj sati kod nas, ne puno radno vrijeme i želimo proširiti usluge i na dostavu paketa. E, što se tiče budućnosti, ja bih htio reći da je neophodno dalje e, nastaviti sa ovim programom i e, uključiti u suradnju i učilišta i e, studente e, također lokalne koordinatore i mislim da treba lokalnim koordinatorima staviti na raspolaganje više informacija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovo je jedan dobar primjer uspješne suradnje, a sada prelazimo na sljedeću točku na programu. Tu se radi o tome, o procjeni efikasnosti e, mreže. E, pozdravljam gospodina Arnalda Abrucinija. Izvolite, imate riječ. Gospodin predsjedatelju, poštovani zastupnici, dragi kolege. Eurochambers zapravo upravlja mnogim programima na europskoj razini i razvijamo aktivnosti kako u Europi, tako i ostatku svijeta. No ukoliko postoji jedan program na koji smo doista ponosni što mu možemo doprinositi, to je svakako Erasmus za mlade poduzetnike. Ovisno o stavu koji želite zauzeti, da li sa strane zapošljavanja, poduzetništva, novih poslova, doprinosu i mutku o bogaćivanju same zemlje, Erasmus za mlade poduzetnike zapravo ima odgovor za sve. I iz tog razloga, od samog sam početka programa, Eurochambers je cijelo vrijeme bio na neki način uključen u razvijanje i poboljšanje ovog programa. Od samog početka programa, zamolit ću prvi slajd, Dakle, od početka 2007. godine e, zapravo svega je proizašlo nakon intenzivnog globiranja, intenzivne e, rasprave između nas, dakle Europske gospodarske komore, Eurochambersa i Europskog parlamenta i kad je uspostavljena određena proračunska stavka za taj program Erasmus za mlade poduzetnike, uvijek smo zapravo bili aktivni, da li izravno kao ured za koordinaciju na europskoj razini ili kroz zapravo jedan intenzivnu suradnju niza naših članova koji sudjeluju kao posredničke organizacije u samom programu. Na slajdu možete vidjeti da je da smo raspodijelili e, povijest cijelog programa u četiri faze. I samo bih par riječi o svakoj tih faza rekao, jer tako ćemo moći vidjeti najnoviji razvoj događaja i vidjeti koja zapravo poboljšanja možemo uključiti u budući rad djelovanja ovog programa. Dakle, novo pokrenuta poduzeća, odnosno sami početak programa zapravo je bio planiranje, arhitektura programa u kojoj se gradilo na temelju jedne zamisli, a to je tradicionalni Erasmus za studente, koja zapravo odmah odaje jedan dojam mobilnosti. Tako da je prva zamisla tijekom tog prvog početnog razdoblja bilo to da smo bili posvećeni počinjenju aktivnosti, izgradnji odnosno nadogradnji na temelju ideje da kako biste bili dobar poduzetnik u svojoj zemlji, da vam je potrebno određeno iskustvo. Za steći iskustvo, do njega možete kvalitetno doći tako da vas podučava, da vas vodi netko tko zna o čemu govori. Dakle, netko tko je već poduzetnik. Tako da sparivanje onih koji žele postati poduzetnici, koji žele započeti sa svojim poslovima, sa onima koji već posjeduju iskustva, to je zapravo bio osnovni pokretač prvog razdoblja, prve faze. Nakon toga smo prešli u sljedeću drugu fazu gdje se radilo na stvaranju kvantitete. Dakle, regrutiranja onih koji su bili sposobni e, otvoriti jedan posao kao i oni koji su bili spremni voditi te ljude. Dakle, to je bila druga faza i u njoj je bilo uključeno i formiranje jedne mreže posredničkih organizacija diljem Europe koje bi zapravo bile sposobne odraditi taj posao. Dakle, tako nešto se ne radi u jednom uredu, u samo jednom gradu, u Briselu, već se zapravo radi o aktivnosti koja traži duboko razumijevanje e, kao i kontakt kontakt, poznavanje lokalne situacije u pojedinim zemljama i pojedinim regijama. Dakle, zbog toga je mreža tih posredničkih organizacija karakteristična za drugu fazu i istovremeno ključni element samog programa. Dakle, bez tog iskustva, bez takve podrške, Erasmus za mlade poduzetnike ne bi bio naliko uspješan koliko je do sada bio. Treća faza ono što danas možemo reći i usmjerena na kvalitetu. Dakle, počinjanje samih aktivnosti, povećanje broja onih koji su uključeni i isto tako povećanje kvalitete. I to kvalitete u različitim smislovima. S jedne strane imamo kvalitetu same mreže, Dakle, možemo čuti da kvaliteta posredničkih organizacija nije jednaka diljem cijele Europe, Zatim pokušavamo poboljšati kvalitetu samih postupaka i isto tako kvalitetu prijavitelja i domaćina. Dakle, s jedne strane možete imati razmjenu koja nema preveliku vrijednost ili s druge strane razmjene koja, kao što smo čuli, ima ugrađenu prilično visoku vrijednost. Zatim moramo pogledati i korak unaprijed koja bi mogla biti sljedeća razvojna faza programa. Dakle, u našem mišljenju postoji jedan niz ključnih elemenata koje je potrebno uzeti u obzir. Prvi je procjena samog programa. Čuli smo predstavnika Europske komisije, gospodina Weinbergera, koji je detaljnije govorio o tome. Dakle, postoji jedna vrijednost tog samog programa e, i procjena onih koji u programu sudjeluju je vrlo visoka. No isto tako moramo vidjeti na koji način program možemo poboljšati i doći do te kritične mase koju danas još nemamo. Kritičnu masu bismo mogli postići na dva načina. S jedne strane povećanjem proračuna i s druge povećanjem učinkovitosti ta dva elementa e, se zapravo ne kreću različitim smjerovima. Njih možemo ostvarivati istovremeno zajedničkim. Poboljšanjem, povećanjem proračuna, to je nešto za što smo već postigli e, važan korak, jer je Erasmus za mlade poduzetnike uključen u proračun za kozme za sljedeće financijsko razdoblje. No, prema trenutnoj e, raspodjeli troškova taj proračun neće omogućiti više od 1500 razmjena godišnje. A to smatramo da je nešto što bi se uvelike moglo poboljšati. Dakle, postići kritičnu masu, što je jedan od ciljeva Europske komisije, slavnih 10.000 razmjena godišnje, za to proračun koji imamo na raspolaganju neće biti dostatan. Dakle, moramo pronaći eh, kreativne načine da se pronađu e, dodatne financije koje se mogu možda negdje drugdje pronaći i njih pridodati na dodijeljeni proračun. No isto tako možemo raditi i na troškovnoj strani. Počeo danas imamo grubi proračun troškova za razmjene koji iznosi između 8 i 10 tisuća eura po razmjeni. A to je prilična suma. Povećanje broja razmjena pomoći će nam da smanjimo trošak jedne pojedine razmjene. zbog tih 8 do 10 tisuća eura troškova, otprilike od tih troškova otprilike 50% odlazi na promociju, organizaciju i administrativne troškove. I ti se troškovi neće povećati ukoliko povećamo broj razmjena dok ovih drugih 50%, dakle sama bespovratna sredstva koja dodjeljujemo novim poduzetnicima, ona će se povećati već u skladu sa kvantitetom brojem razmjena. Na to će istovremeno znatno povećati učinkovitost samog programa i zbog toga vjerujemo da bolja učinkovitost upravljanje programa će biti upravo jedan od rezultata. Sljedeće što je važno u programu je da kada pristupamo novim poduzetnicima, najgora stvar koju njoj ili njemu možemo reći, najgori dojam koji možemo staviti jeste da ukoliko želite postati poduzetnik, morate proći kroz e, kompliciran, težak, beskrajan proces i ukoliko to dojam koji mi odajemo u našem upravljanju Erasmusom, to je doista pogrešan dojam moramo pojednostaviti postupke. Dakle, po mišljenju svakoga ko živi u Europi, smanjenje administrativnog opterećenja je jedno od ciljeva, tako da je upravljanje ovog ovim programom vjerujemo da postoji prostor za smanjenje administrativnih troškova i troškova za ocjenu sukladnosti koji zapravo nisu nužno opravdani e, u vođenju našeg projekta. Dva daljna prijedloga za budućnost. Naravno mi ćemo rado sudjelovati u cjelokupnoj procjeni programa nakon za njegovu petu obljetnicu. Željeli bismo također pokušati predvidjeti nekoliko događaja. Prije svega, iako su nam rekli da spajanje sa već postojećom mrežom operatera na terenu, da tako nešto nije moguće, svejedno veća povezanost sa već postojećim mrežama, poput mreže europskih poduzetnika, je nešto što je u potpunosti predvidivo. To je dakle mreža operatera koji već djeluju na terenu, koji su u kontaktu s poslovnom zajednicom i koji isporučuju usluge toj poslovne zajednici. A članovi moje organizacije, eh, gospodarske komore, zapravo su isto tako posredničke organizacije koje imaju kontakte na terenu i 180 posredničkih organizacija je broj s kojim danas surađujemo, no to ne zadovoljava potražnju novih potencijalnih poduzetnika. Moramo dakle povećati broj i tih posredničkih organizacija unutar takve mreže. A to je opet vezano sa geografskim pokrićem. A ta geografska raspodjela je danas nejednaka. Dakle, imamo broj, veći broj posredničkih organizacija u jednim zemljama, dok je vrlo malen broj u drugim zemljama. Tako da bi zemljopisna pokrivenost e, što se tiče te mreže mogla biti poboljšana. Treća stvar je da postoji e, jedan element samog naziva programa. On kad kada može navoditi na krive zaključke, jer ukoliko spominjemo mlade poduzetnike, mogli bismo to poimati kao program za ljude od 18 do 25 godina, a to nije slučaj. Dakle, promjena samog imidža programa dakle, Erasmus za poduzetnike, isto kao što imamo Erasmus za studente, tako možemo imati Erasmus za poduzetnike, jer i to bi doprinijelo promjeni samog imidža programa. A program postaje sve poznatiji i zbog toga statistike o razmjenama, dosadašnjim milonima koje su u trenutnom procesu, se dramatično povećavaju tijekom proteklih mjeseci. Ako pogledamo tradicionalni Erasmus za studente, on traje već 30 godina i naravno do sada su već uspostavili jedan brand na tržištu. Erasmus za mlade poduzetnike nema, još nema takav brand, no na tome moramo raditi. I na kraju, no ništa manje važno, također bismo mogli biti kreativni u povezivanju tih novih smjerova razvoja Erasmusa za mlade poduzetnike. Znamo da je jedan od glavnih ciljeva u europskim državama članicama danas pronaći nove načine za boriti se protiv nezaposlenosti mladih koja dramatično raste u mnogim državama članicama. Nezaposlenost mladih možemo iz različitih perspektiva sagledati, no jedan je svakako taj da ljudima moramo dati priliku da otvore svoje vlastite poslove. Ne moramo samo biti usmjereni na poslodavce, odnosno na zapošljavanje u tradicionalnom smislu, već možemo usmjeriti se i na otvaranje novih poslova za smanjenje broja nezaposlenih. Već smo to spomenuli, ako konkretno razmotrimo to pitanje, Erasmus je primjerice 6 milijardi dodijelio za aktivnosti koje se razvijaju u državama članicama i koje su odgovornost država članica, e, njihova će zapravo najveća odgovornost biti smanjenje nezaposlenosti mladih. Na neformalnoj razini s nekim državama članicama već raspravljamo o tome da bi se e, kod njih e, mogla replicirati jedan takva schema, jedan takav program poput Erasmusa za mlade poduzetnike koristići njihov vlastiti novac. Njihov novac kao resurs za takve projekte. Dakle, ukoliko budemo dovoljno kreativni, nećemo samo razmatrati financijske resurse iz Kozmea koji su ograničeni i usprkos e, velikom naporu članova Europskog parlamenta sumljamo da će doći do dramatičnog povećanja sredstava u nadolazećem financijskom rastoblju. No, s druge strane, mogli bismo upotrebiti sredstva na raspolaganju državama članicama e, za slične svrhe, slične ciljeve, dakle kako bi se povećali kapaciteti programa. Dakle, taj program daje rješenje, odgovor na mnoge probleme. Uspješan je, a prihvaćanje strane europskih građana za takvo korištenje javnog novca u uspješnim programima je vrlo visoko. Hvala. Yes, thank you very much. Zahvaljujem gospodinu Partiniju. Na redu sljedeća govornica, gospođa Anna Marija Mikela. Ona je upravitelj projekta iz Finskog sveučilišta primjenjenih znanosti. Izvolite, rado ćemo saslušati i vas. Thank you, Mr. Chairman, members of... Zahvaljujem predsjedatelju, zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodno. Veliko mi zadovoljstvo što sam danas s vama i što mogu predstaviti e, ne samo naše sveučilište primjenjenih znanosti, već i druge posredničke organizacije koje su uključene u program za mlade poduzetnike. Ja dolazim iz regije koja se naziva Južna u Finskoj i ona je zapravo koljevka poduzetništva u Finskoj. Dakle, mi smo poznati na tome da smo u toj regiji, svoji vlastiti šefovi, da smo poduzetnički raspoloženi i usredotočeni smo na poduzetništvo. Te upravo zbog toga ovaj program se vrlo lijepo uklapa e, s našim vlastitim regionalnim ciljevima a ti su zapravo da se usredotočujemo na podržavanje malih i srednjih poduzetnika. Imamo između 17-18 tisuća malih i srednjih poduzetnika u našoj regiji, od kojih su 98% zapravo mikro ili mali poduzetnici. E, mi smo zapravo elitna organizacija za Tour Europe, europsko partnerstvo koje trenutno ima članice, odnosno partnere u Velikoj Britaniji, Španjolskoj i Italiji. A u projektima šestog ciklusa koje smo već podnijeli, proširili smo naše partnerstvo i na Švedsku i Portugal. Sa projektom smo započeli zapravo samo kao posrednička organizacija utemeljena u Finskoj i kao što je ranije već bilo spomenuto, nemoguće voditi ovakav program ukoliko nemate programe u ostatku partnere u ostatku Europe. Dakle, naše partnerstvo smo proširili i uključili i druge zemlje. I tu smo zapravo dobili zamah. Bili smo, vrlo smo zadovoljni sa suradnjom s našim partnerima i s drugim posredničkim organizacijama s kojima zapravo vrlo usko surađujemo. Naš, naš program se usredotočuje na mali i srednje poduzetnike koji se bave turizmom. Zbog čega? Zbog toga što smatramo da u sektoru turizma poduzetnici moraju poboljšati svoj management, potrebna im je jedna međunarodna perspektiva u vođenju posla i potrebna su im mišljenja, stajališta koje dolaze iz drugih zemalja o razvoju proizvoda, o marketingu, i isto tako razvoj turizma podržava i naše regionalne strategije e, kao i strategije naših partnera. Za početak bih počela vrlo pozitivno i rekla da je ovo doista fantastičan program sa konkretnim ciljevima. Osobno sam bila uključena u mnogo projekata, no u ovom poduzetnici doista mogu odmah vidjeti prednosti i ne moraju čekati nekoliko godina da dobiju, da dođu do rezultata, već imaju neposredniju korist, korist od razmjena. Od novih poduzetnika često čujemo pitanja ne mogu li sudjelovati u još jednoj razmjeni, ili da domaćin neke razmjene možda sam može postati sudionik i otići kod nekoga na razmjenu. Dakle, doista ljudi profitiraju i jedan domaćin razmjene rekao je ukoliko damo jedan sat vremena novom poduzetniku, dobit ćemo dva sata nazad. Dakle, zapravo vrijeme koje uložite u ovaj program razmjene će uvelike koristiti i vašem poslu. Spomenut ću samo nekoliko uspješnih iskustava, prije svega jedno, jedno iskustvo iz druge posredničke organizacije u Finskoj, gdje je mladi poduzetnik proveo određeno vrijeme s domaćinom i trenutno je postao predstavnik tog poduzeća u Kini. Dakle, sudjeluju na međunarodnom tržištu. Drugi je primjer iz turizma E, Juka Katara, koji je mladi poduzetnik koji je prisustvovao četiri mjeseca na razmjeni u Španjolskoj i nakon toga je proširio svoj posao također i na Španjolsku. Tako da sada radi i u Finskoj i u Španjolskoj. I to u bliskoj suradnji sa domaćinom, njegovim domaćinom poduzetnikom. Prvo, neposredno prije ove rasprave smo jednu brzu anketu proveli među posredničkim organizacijama i svima koji su dobili poziv da sudjeluju na sastanku mreže prošlog, prošle veljeće smo poslali upitnik i dobili 42 odgovora iz kojih se vidi da je većina njih pravila sat do dva sata dnevno radeći na ovom projektu razmjene poduzetnika. Dakle, postoji razlika u početku kada smo započeli s programom, morali smo više truda uložiti u promociju programa, u podizanje razine svijesti u tom programu, no sada kada on već funkcionira, kad traje, poduzetnici zapravo e, rade marketing na temelju izgovorene riječi i jednostavno promocija nije toliko više važna koliko je bila u početku tijekom prvog ciklusa. No opet to visi i o poduzetnicima. Rekla bih da bih mogla kategorizirati mlade, nove poduzetnike koje se prijavljuju za naš program u tri kategorije. Prije svega imamo one koji su e, aktivni, koji su inicijatori stvari, pravi poduzetnici koji imaju, znaju koji su njihovi ciljevi, znaju što žele i zapravo e, traže savršenog domaćina za svoju svrhu, za svoje potrebe. Dakle, njima ne treba toliko podrške s naše strane. Zatim druga kategorija, novi poduzetnici koji su motivirani, no potrebno im je pomoć, podrška u poslovnom planiranju, planiranju njihovih aktivnosti sa poduzetnicima domaćinima ili nekakva pomoć jezične naravi u prijavi za program. I konačno imamo treću kategoriju poduzetnika koji bi voljeli da ih se hrani sa srebrnom žlicom. Dakle, mi se zapravo usredotočujemo na prve dvije kategorije a treća već pokazuje samo po sebi da nisu pravi poduzetnici zbog toga što bi trebali imati više inicijative sami po sebi. Što je bilo najizazovnije u ovom projektu? Na temelju ankete ispada da je to privlačenje domaćina poduzetnika. No vjerujem da jednom kada ih dođemo na tih domaćina da su oni vrlo voljni i spremni ponovno biti domaćini. Dakle, to je jedan prvi prag koji moramo prijeći, nakon čega će oni zapravo sami nastaviti sa programom. To je barem na temelju našeg iskustva tako. Sljedeća najzazavnija stvar je procjena rezultata, odnosno utjecaja, nakon šest mjeseci razmine. Dakle, u izvještaju novi poduzetnik e, bi trebao reći planirali odmah otvoriti svoje poduzeće ili uskoro nakon te razmjene. No, zanima nas i kakva je situacija šest mjeseci, odnosno 12 mjeseci nakon same razmjene. Prethodni je govornik već spomenuo pojednostavljivanje pojednostavljivanje postupaka, to je još jedan izazov, čak i zahtjev za poboljšanje funkcioniranja programa. I e, kompjuterski alat koji se zapravo sve provodi s administrativne strane, sa strane menadžmenta, je zapravo bio suočen s nekim tehničkim problemima i mislim da Upravo trenutno se na tome radi i tijekom protekle godine sustav je svakako poboljšan, međutim to je izazov za neke od poduzetnika, a osobito za domaćine. Oni bi zapravo željeli imati punu podršku uslugu od strane posredničke organizacije. Dakle, one bi im trebale pružiti pomoć i odrađivati e, same postupke i samu prijavu. Drugačiji su slučaj mlađe osobe, oni su više motivirani programom i lakše se nose sa tekim tehničkim problemima. Što se drugih izazova tiče, predstavnici posredničkih organizacija spominju proračunska ograničenja, osobito bespovratna sredstva za nove poduzetnike jer ostanu bez proračuna u nekom trenutku i tada se mora novim poduzetnicima reći da moraju pričekati do početka sljedećeg ciklusa kako bi se došlo do novca. A to je kad kad teško objasniti čak i domaćinima poduzetnicima da mladi poduzetnik zapravo ne može doći prije početka sljedećeg ciklusa kroz šest mjeseci. Zatim imamo neke pasivne korisnike koji nisu toliko aktivni samim po sebi. Ili imamo ove imamo novo pridošle, pridošle sudionike, primjerice koji su u prošlu veljeću počeli raditi, koji su zapravo novi i treba će im određeno vrijeme dok se ne upoznaju sa postupcima i sa računalnim alatom. Dakle, oni koji rade spajanje za nove posredničke organizacije, oni moraju provesti određeno vrijeme e, savjetujući e, nove ljude kako zapravo raditi sa alatom, odnosno sustavom. Što bi još moglo pomoći posredničkim organizacijama u učinkovitijoj primjeni programa? Dakle, pojednostavljenje računalnog sustava, ali i bolja suradnja na razini država članica. U Finskoj primjerice imamo svega tri posredničke organizacije i imamo usku suradnju između nas. Dakle, tako radimo promociju i novinska izvješća zapravo zajednički, no i to bi se moglo još intenzivirati i poboljšati. Zatim veća ovlast za donošenje odluka što se tiče prenošenja, prebacivanja bespovratnih sredstava unutar europskog partnerstva. Trenutno imamo ograničenje od 10% s kojim možemo raditi, ali ukoliko imamo partnere koji zapravo ne dobivaju dovoljno prijava od novih poduzetnika, trebali bismo biti u mogućnosti da ta proračunska sredstva prebacimo na one koji imaju mnogo novih poduzetnika u svojim programima. Što su najvažnije zaključci iz ovog programa? Kao što je ranije bilo rečeno, htjela bih također naglasiti da je samo ime programa nešto što e, navodi na krive zaključke. Većina ljudi e, kada čuje Erasmus misli na studentsku razmjenu, a što se tiče mladih poduzetnika, oni svi misle da je potrebno da se radi o nekome ko ima malo godina, a ne tko je mlad u smislu poduzetničkog iskustva. E, zaista bismo htjeli naglasiti zajedničke napore za marketing što bi trebali organizirati same posredničke organizacije. Dakle, u svakoj zemlji one bi zajedno trebale e, promicati taj program po zemljama. Nadalje, treba tjesno surađivati s organizacijama poduzetnika. Ja dolazim sa sveučilišta, međutim, naši su nam poduzetnici puno pomogli putem svojih udruga, regionalnih poslovnih centara i gospodarskih komora. A dobili smo također sada u ovom ciklusu i e, potporu e, ogranka europske e, poslovne mreže za poduzetnike iz Velike Britanije. Već smo čuli da se program e, sada usmjerava na financiranje što je dobro za sadašnji sustav programa i za budućnost. Međutim, htjela bih također se osvrnuti na projekte koje su specifični za određeni sektor. Kada se prijavi za određeni program, u našem slučaju opis projekta je usmjeren na turizam. Ali trebamo i dalje pogledati i e, prijave iz drugih područja Međutim, iz zapravo administrativnih razloga mi se usmjeravamo na ovakvu vrstu sektora i pitanje je koliko ćemo to moći činiti na drugačiji način. Moramo uzeti u obzir da u novom ciklusu treba uzeti u obzir kako su ranije poslovale posredničke organizacije. Vidjeli smo da one posluju na razne načine, neke su aktivne, druge su pasivne, a neke znaju na koji način treba surađivati s poduzetnicima. Mislim da to treba uzimati u obzir kada se prijavljuje za novi ciklus. Kolege su predlagale da projekti dulje traju i sljedeći ciklus će trajati 24 mjeseca, prethodno je trajao 21 mjesec. Neke su čak spomenjali da bi projektni e, periodi trebali trajati 3 do 5 godina kako bi se e, postigao kontinuitet između posrednika i samih e, ciljeva. Vidjeli smo i druge vrste inicijativa, na primjer razmjenu između Europske unije i Brazila. Razmišljali smo o tome da se i mi prijavimo za taj program. Međutim, učinilo nam se da je novac e, kao zajam bio ograničen na 250 eura mjesečno. I učinilo nam se da se nećemo prijaviti zbog toga što za tu svotu novca vjerojatno nećemo moći privući dovoljno poduzetnika. Dobro je međutim da se ovakve vrste inicijativa proširuju. Ja sam osobno promicala program za Vjetnam, dakle za jugoistočnu Aziju. Njima bi također bilo drago da se vide slične inicijative. A imamo i predstavnika iz SAD-a koji su radili s nama i oni su također rekli da bi e, pokušali to organizirati e, među vijetnamskim poduzetnicima koji žive u Sjedinjenim američkim državama. Za kraj e, Zahvaljujem se na pozornosti uz napomenu da su ovo dobri i konkretni programi koji su zaista potrebni. Hvala. Eh, hvala vama. Drago mi je čuti da je Europa eh, zapravo netko ko predvodi u ovakvim stvarima, te da je Europski parlament pridonio uspostavljanju programa koji pridonosi rješavanju problema nezaposlenosti. Sada molim eh, kolege zastupnike da se jave za riječ. Gospodin Hercog najprije. Hvala gospodine Rubik možda se može pretpostaviti da ako zastupnici sjede ovdje dva sata možda ipak žele nešto reći. Jako mi je drago da sam danas na ovom saslušanju kada smo počeli raditi na Erasmusu za mlade poduzetnike i ja sam bila izvjestiteljica e, kada smo govorili o povelji za mala i srednja poduzeća. Gospodin Rubik je po, započeo poticiju, ja sam je potpisala i došli smo do faze pilot projekta. Važno je reći da je to jedan od najuspješnijih programa koji je vrlo opipljiv i e, vide se konkretni rezultati. Baš kao i vi, ja sam bila na godišnjem okupljanju. Moram e, reći da sam razgovarala s jednim e, domaćinom iz Luke u Italiji s mladim španjolskim poduzetnikom iz Barcelone koji su e, pokušali e, u Barcelonu zapravo organizirati jednu vrstu talijanskog sladoleda koja je bila zaista uspješna. Moje pitanje je gospodinu Weinbergeru iz komisije je na koji način možemo bolje promicati ovaj projekt e, kao vrstu borbe protiv nezaposlenosti među mladim ljudima. Ovo je zaista dobar e, projekt. Erasmus je jako poznat, a ovaj Erasmus za mlade poduzetnike mogao bi zaista biti u e, na čelu među različitim aspektima Erasmusa. Ono što bi e, bilo dobro jest da mladi poduzetnik dovede nekog drugog mladog poduzetnika, to bi bila neka vrsta izravnog marketinga. Još jedna stvar koja se nije dovoljno naglasila ovdje, da se ovdje radi o europeanizaciji mladih poduzetnika, bez obzira koliko su oni stari. Moramo se i mi u parlamentu pitati na koji način ćemo promicati ovaj program. Parlament ne bi smio ostati po strani u ovome jer e, parlament je zapravo pokrenuo taj e, program, bez obzira na to što su nam ljudi iz komisije kao gospodin Weinberger dali dobre savjete, ali mislim da parlament mora zaista biti u prvim redovima e, u podržavanju tog programa. Da Moramo vidjeti u kojim sektorima se može raditi, e, na primjer e, u digitalnom sektoru, kulturi i drugim gdje možda ne znaju za E, tu ima puno tvrtki, možda se ne zna dovoljno za to. Mislim da mi u različitim odborima Europskog parlamenta moramo promicati Erasmus za mlade poduzetnike. Hvala. Hvala lijepa gospođo Herceg. Ovo pokazuje da su pilot projekti koje iniciramo vrlo uspješni. Zahvaljujem također koordinatorima koji su podržali e, ovaj program. E, Hvala lijepa gospođa Vertman. Imam konkretna pitanja za gospodina Weinbergera. E, zanima me koji je postotak uspješnosti ovog programa po zemljama? Koliko njih su nakon pet godina još uvijek aktivni poduzetnici? Mislim da je to važno E, da bismo vidjeli kako se može ovaj program dalje e, proširiti. I drugo pitanje, da li postoje inicijative, da li postoje razmišljanja e, u kojoj mjeri se ovaj program može donijeti u zemlje u kojima je kriza. Tamo imamo ogroman broj mladih nezaposlenih E, i tamo bi se pomoću ovakve, ovakve ideje doista moglo unaprediti gospodarstvo. Mislim da bi se o tome moralo razmisliti. Hvala lijepa. E, kolegica Tölpe. Hvala lijepa. Ja zapravo želim govoriti na e, isti način ono što su rekle kolegice prije mene. Čini mi se da je jako dobro da u izvjesnoj mjeri ovo jest uspješan program kao što je uspješan program Erasmus za studente. Vidimo dakle da je ovakva vrsta koncepta dobra jer se ljudi susretnu i mladi ljudi mogu e, upoznati svijet malih i srednjih poduzeća. Čini mi se da smo e, zaista tu u važnom pitanju borbe protiv nezaposlenosti mladih. Moje pitanje e, komisije jest hoćete li vi sada pokušati na ovaj način učiniti više putem ovog programa jer se može dokazati da je on uspješan. Prema tome, <clears throat> u okviru priprema proračuna u samoj komisiji. Što ćete vi poduzeti na tom planu? Govornice su također govorili o boljoj i reklamiranju ovog programa. Zanima me što bismo mogli učiniti, što više možemo učiniti na tom planu. Izvjesno je da u nekim, da su neke zemlje vrlo uspješne, a druge puno manje i nisu u taj program uključeni u toj mjeri. Kao što je rekla gospođa Vertman, naročito u zemljama u kojima je jaka kriza. Hvala lijepa. Nemam, koliko ja vidim, nema drugih kolega koji su se javili za riječ. Ono što bi mene zanimalo je koji iznos nam je potreban za 2014. kako bi se program uspješno nastavio. Gospodine Weinberga, izvolite. Hvala lijepa na ovako velikom interesu i na e, velikom broju sugestija. Mi, e, kao što sam vam rekao, pripremamo osvrt na posljednjih pet godina. Pokušavamo ustanoviti što je pridonjelo uspjehu, a što ograničava program. Smatramo da ćemo prave odgovori moći dati tek nakon te studije, naročito ako gledamo kakva je situacija nakon pet godina, jer za sada još nemamo niti jednog poduzetnika koji je već prije pet godina prošao ovaj program. Ali ima ih dosta koji imaju iza sebe sada godinu dana poduzetništva, a postoji izvjestan broj njih koji već e, tri godine posluju. Nakon prvih 18 mjeseci napravili smo prvu procjenu kao i studiju, jednu analizu utjecaja i e, iz toga se jasno vidjelo da e, ekonomski e, utjecaj može biti velik. A ako otvorite dva radna mjesta po novoj tvrtki i ako gledate da se radi zapravo o inovacijama, onda tu utjecaj može biti jako velik, ogroman, međutim trebate to još e, moći dokazati. Prema tome trebamo čekati da se napravi ta procjena. Druga stvar vezana za same zemlje. Vidi se da postoji velika količina zapravo pristranosti, 40% partnerskih odnosa za razmjene e, gdje postoji veliki interes u zemlje u kojima je vlada kriza. U Španjolskoj i Italiji, što zapravo nije iznenađujući, a i oni su zapravo uspješni u tim programima. E, vidjeli ste i primjer gospođe koja dolazi baš sa krajnjeg juga Italije. Tu su razmjene vrlo uspješne. U nekim zemljama to se manje utječe, ali sve skupa u velikoj mjeri ovisi i o broju posredničkih organizacija. E, vidimo da je to nešto što je također ključ uspjeha. E, kao što sam rekao, ne možemo udovoljiti svima, svim zahtjevima jer nam proračun nije dovoljno velik. Što se tiče promidžbi. Mogli bismo naravno promicati više, međutim je li to produktivno ili nije, jer ako se jako puno ljudi prijavi, a jako ih puno moramo odbiti jer nemamo dovoljno proračuna. Sad imamo određen e, broj e, prijava, recimo 150 partnerstva godišnje. A imamo sada već otprilike 2000 prijava. E, E, od mogućih partnerstva od 7000 ljudi koji su otprilike prijavili. Što bi nam bilo dovoljno sljedeće tri godine? Trebamo li e, promicati više? Da, promicanje je uvijek bitno kad se radi o dobrom imidžu. Međutim, ne nužno da dobijemo više sudionika. To može biti čak i kontraproduktivno. E, mi smo se e, malo proširili, dakle sada smo 27, odnosno 28 zemalja članica, ali smo to proširili na neke susjedne zemlje, e, e, pa smo došli na 37 zemalja. Napraviti to na razini cijelog svijeta nema puno smisla. Trebamo zapravo paziti o kojim posredničkim organizacijama e, se radi. Mislim da trebamo e, dobiti na produktivnosti, da imamo posredničke organizacije koje bi trebale raditi na dome 5 do 6 sati. Ne moramo e, nužno ne raditi na promižbi, ali trebamo zapravo najprije napraviti neke druge stvari, pa onda tek u kasnije fazi više promicati. U ovom kontekstu izvjesno je da je borba protiv nezaposlenosti mladih e, nešto što je od izuzetne važnosti. A e, trebamo e, tražiti da mladi zapravo nekako sebe nagovore da otvore tvrtku to je nešto što smo već vidjeli u posljednjih 8 do 10 godina i oni su e, prilično se usmjerili na taj način. Ali kad se jednom tvrtka otvori treba preživjeti prve dvije godine. Zato je potrebna priprema i u tom smislu je ovaj program dobar. Ovo bi stvarno mogao biti recept za uspjeh, ali sve se mora napraviti s pravim razmjerima. Rekli su nam da moramo poboljšati e, informatičku stranu našeg programa, ali moram biti vrlo otvoren. Nemamo dovoljno ljudi u našoj e, e, u, kod nas u, komisiji nemamo dovoljno ljudi koji rade na tome. Osim toga mi smo zapravo birokratska organizacija i s obzirom na financijsku uredbu nemamo mogućnosti izdvojiti više ljudi za to i moram otvoreno reći da kod nas u komisiji nemamo ljude koje možemo staviti na raspolaganje da rade na širenju tog programa. Više nemamo eh, bolesti koje imaju male bebe, ali sada već imamo bolesti vezane uz rast, da se tako izrazim. Što se tiče specijalizacije i e, posredničkih organizacija, nemamo dovoljno proračuna. Ako želimo da svaka posrednička organizacija radi 5 e, do 6 sati dnevno, na tome moramo imati sredstva za to. Prema tome, nažalost, e, zbog toga ne možemo ući u pojedine sektore, već ćemo morati raditi na opći način na kojem sada radimo. Ključno pitanje je naravno koji bi bio dobar iznos sredstava za to se treba izdvojiti. Od 25 e, milijuna eura koje bi nam trebale, 35 e, milijuna eura, pardon, imamo proračun koji iznosi 5 milijuna eura. Dakle, jedna sedmina od onoga što bi nam zaista bilo potrebno. E, šta mogu reći da imamo dobrih projekata za 17 milijuna eura, već 2013. godine bi nam trebao biti od 17 milijuna eura kako bismo financirali sam interes interes raste više nego ikad u prošlosti, djelomično zato što je sada ovaj program postao poznat. Ali ako uzmemo u obzir da je naš cilj za 2020. godinu imamo 10.000 mm, e, poduzetnika, e, rečeno je da možemo smanjiti iznos po poduzetniku. Da, to se može učiniti i možemo raditi učinkovitije, ali ne možemo puno smanjiti. Ako vi želite imati i posredničke organizacije koje će više manje stalno raditi na tom projektu, e, ne možemo e, ići u nedogled. Ako mislimo da je 7 puta eura puta 10 tisuća poduzetnika, to je 17 milijuna godišnje. mi ćemo morati isto tako sa strane komisije povećati broj ljudi koji će na tome raditi. Dio toga radi jedna vanjska agencija koji mogu napraviti dio stvari, ali budući da države članice traže da se e, broj radnih mjesta u komisiji smanji za 15%, nije realno očekivati da ćemo moći povećati broj ljudi koji će na tome raditi. Evo, imati e, dobro e, proporcionalnu ravnotežu ljudi koji na tome rade, to bi trebao biti cilj. Hvala lijepa. Imamo još dva pitanja od gospodina Plenkovića, onda ćemo končati ovu raspravu. Hvala lijepa. Hrvatska je uključena u programe Erasmus za mlade poduzetnike od veljače i naša lokalna kontaktna točka je Hrvatska gospodarska komora. E, očekivanja su vrlo visoka, osobito što se tiče pronalaženja domaćina poduzetnika koji bi pomogli novim mladim poduzetnicima i naučili ih kako e, poslovati u Europskoj uniji. Dakle, ovo je vrlo važan program koji mislim da će privući veliku pažnju i zanimanje. Mi smo trenutno u fazi promocije i e, informiranja i pokušat ćemo e, pomoći relevantnim službama u komisiji da podrže ovaj program u Hrvatskoj kako bismo imali što veći broj prijava u budućnosti. Hvala lijepa. Kolegica Krajsla, izvolite. Hvala lijepa. Ja sam uh, shvatila da uh, imamo problema sa financiranjem. Zanimalo bi me koji članak nas spriječava da ovo e, probleme riješimo na odgovarajući način. Imam vrlo jednostavno pitanje za predstavnika komisije. Koja je stopa implementacije ovog programa za mlade poduzetnike? i osim toga e, još nisam dobio odgovor na pitanje koja nam je suma potrebna za 2014. kako bi se ovaj program uspješno nastavio kolega Weinberger. Hvala na komentarima iz Hrvatske. Naravno, pozretničke organizacije e, tu rade i mislim da će postati operativne. Što se pak tiče članka iz financijske uredbe, gospođo Gressler hvala vam na pitanju, to je konkretno pitanje, morat ću eh, vam eh, drugim put odgovoriti na ovo pitanje jer ne znam odgovor na pamet. Mene bi doista zanima odgovor na ovo pitanje. Možete li mi poslati mail? Ona želi direktne informacije putem maila. Što se tiče e, stope izvršavanja, mislim da je u prvoj godini to bilo jako niska stopa zbog toga što smo imali e, sve probleme uhodavanja. Ali istovremeno mi se orijentiramo prema rezultatima, dakle ako neka posrednička organizacija nije e, dala rezultate svega, na primjer 10% odnosa, s e, posredničkih odnosa e, od e, onoga na što su obavezali, onda oni ne smiju dobiti 100% financiranja. Što se tiče plaćanja koja su izvršena, bilo ih je 20 do 25 posto. Što se tiče preuzetih obveza, to smo uvijek u potpunosti izvršili tu smo na 120% početnog proračuna, dakle to je u izvjesnoj mjeri moguće, a za 2014. godinu moram reći da smo imali proračun za 2013. godinu 17 e, milijuna, pa onda povećanje na 20 milijuna, budem li optimist. I moramo pokušati promicati taj program što je brže moguće. Hvala lijepa. Kao izvjestitelj za ovaj dosje želim zahvaliti svima koji su danas bili ovdje i informirali nas o ovom programu koji je inicirao Europski parlament. To je vrlo e, uspješan program a činjenica da ga već e, kopiraju izvan Europe govori o njegovoj uspješnosti. E, mislim da e, je ovo šansa da se stvore nova radna mjesta i smanji nezaposlenost i zato zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi i nadam se da ćemo dalje imati podršku za ovaj program. Hvala lijepa, sada predajem riječ gospođi Juti Haug. Hvala lijepa. A sada odmah prelazimo na jednu drugu temu koja je međutim sigurno jednako važna i jednako vrijedna. Mladi poduzetnicu pokazali su da e, na efikasan i e, učinkovit način e, koriste svoje vrijeme a sada prelazimo na godišnji sastanak sa e, agencijama. Iako je i tu već instrument trojke zapravo se umješa u priču i sad već imamo previše agencija da bi ih svima E, poželjeli dobrodošlicu i da bi im svima dali riječ, za to bi nam trebala dva dana za raspravu i zato već neko vrijeme imamo trojku koja u ime svih agencija govori naime o onim točkama koje su relevantne za sve agencije Dakle, o problemima u prvom redu. Ono što dobro ide, naravno da je lijepo i o tome razgovarati, ali u prvom redu važno je razgovarati o problemima. Vrlo nam je drago što, nas, što vas danas možemo pozdraviti. E, dakle, mi razgovaramo na temelju prijedloga proračuna koji nam je podastrela komisija Naravno tu je sadržan i proračun za agencije, dakle razgovaramo o onome što komisija predlaže u vezi sa osobljem, sa zaposlenicima agencija. E, svi znate moj stav u tom pogledu. E, mislim da trebamo razgovarati o tome na koji način agencije reagiraju na predloge komisije. U ime eh, agencija govorit će gospodin Marcel Aslip, gospodin Moten Kjerum, direktor eh, Agencije za ljudska prava iz Beča, nadam se da nije ovdje iz razloga zato što se agencija e, smatra zakinutom u pogledu ljudskih prava i Andrea Aman e, zamjenik direktora agencije ACDC. E, svima želim srdačnu dobrodošlicu i dajem vam riječ, izvolite. Hvala lijepa gospođo Haug. Ja sam belgijanac pa imam E, ime koje je moguće izgovoriti na dva načina i možete bilo koji od ta dva načina koristiti. Hvala vam što ste nam pružili mogućnost da razmijenimo mišljenja o e, proračunu za 2014. Pripremili smo jedan e, dokument o našem stajalištu i tu smo objasnili na temelju velikog broja primjera svoje stajalište u vezi sa prijedlogom proračuna za 2014. Prije dva tjedna dobili smo prijedlog komisije za proračun za 2014. i sve agencije su sada vrlo zauzete traženjem dodatnih informacija i e, analizom što zapravo brojke znače i što će značiti u budućnosti. Međutim, činjenica je da su izgledi za 2014. i nakon toga e, loši. Postoje neke agencije koje su e, e postoji veliki broj agencija koje su e, kojima je se nameće smanjenje broja zaposlenika Radi se o jednoj omotnici, a to znači da ako se jednoj agenciji daju dodatna sredstva, to automatski znači smanjenje sredstava za druge agencije. S druge pak strane, naravno, zadaci, posao koje e, agencije rade ostane promjenjen. U 2000 unutar institucija i drugih entiteta koje se financiraju nema mehanizma kompenzacija ako se kod drugih institucija e, dođe do povećanja e, broja zaposlenika u jednoj instituciji to ne znači smanjenje zaposlenika u drugoj instituciji Dakle, to je problem koji pogađa samo agencije. Dakle, prijedlog komisije je e, tretira komisije na način koji nije e, jednak kao tretman e, koji žive druge institucije. Početna točka za svaki proračun, za svaku agenciju treba bi biti što se od agencije očekuje, koji posao ona treba obaviti. Mi znamo da mnoge zemlje članice Da, da se e, poslove e, treba racionalizirati, da se ne bi trebalo neke poslove ponavljati 28 puta. E, naša stališta ćete općenito e, možete naći u našem e, u našoj poziciji predočeno u dokumentu koji smo vam predočili. Međutim, u u nekim, na primjer u Centru za prevođenje se radi o traženju od smanjenja radnih mjesta za 4%. Komisija predlaže smanjenja troškova za 1,5% iako se taj, na primjer, centar sam sebe financira. To je vrlo važna točka i usprkos tome da je Hrvatska ušla u Europsku uniju kao 28. članica pa se obujam posla povećao. Kada smo e, poslali pismo u Europskom parlamentu predsjednik Šulc je potvrdio da e, je Europski parlament uvijek zastupao tezu da se agencije moraju financirati na odgovarajući način Međutim, primjeri koje sam vam naveo pokazuju da prijedlog proračuna govori drugim jezikom. Vi znate da su agencije e, posvećene svojoj zadaći e, i veliki se napori ulažu kako bi se poboljšalo planiranje, e, monitoring i racionalizacija posla. E, agencije surađuju usko sa komisijom, a ustop pojačano surađujemo i međusobno između agencije kako bismo povećali kvalitetu i učinkovitost našeg rada, a za to smo vam dali mnogo primjera u dokumentu koji smo pripremili. E, mi se nastojimo na najbolji, mi nastojimo na najbolji mogući način upravljati agencijama sa sredstvima koje imamo, međutim za to postoje E, ograničenje limiti. Frustrirajuće vidjeti do koje mjere e, se pojednostavljeno gleda na rad agencija. Novi novi prijedlog proračuna i nove, e, novi statut za zaposlenike čini se da su međusobno kontradiktorni i imaju negativan utjecaj na rad agencija. E, moji kolege će vas informirati da je do sada samo jedna agencija otvoreno rekla da ne može obavljati povjerene zadaće sa predloženim sredstvima, međutim e, sve će agencije biti suočene sa tom mogućnošću i mislim da komisija mora uvidjeti e, važnost situacije ako e, se ostane kod stajališta da se proračun za agencije mora smanjiti, onda će se morati smanjiti i programi rada agencija. Jer ako se smanjuje proračun, a zadaće i dalje rastu, to znači odlaganje ili eventualno ukidanje aktivnosti međutim teško je e, odlučiti što odložiti jer svi poslovi koje mi radimo su prioritetni. Postoje još neki razlozi za zabrinutost u vezi sa ovim proračunom, na primjer što se tiče prilagodbe plaća e, i e, financiranja europskih škola, što je za neke agencije vrlo važna tema. Imao sam e, mogućnost sudjelovati na sastanku na temu e, konfliktu e, interesa Kao što znate, mi imamo trenutno veliku problematiku što se tiče sukoba interesa i kako se s time nositi, tako da se neovisnost o agencijama zapravo uvelike bavi time. Troškovi što se tiče osoblja za 2014. zapravo prema našem stavu ne bi trebali ići između one poznate granice od jedne osobe. U dolazećem višegodišnjem financijskom okviru, umjesto da je on postao da je on ostao koristan financijski instrument za planiranje, zapravo je postao e, jedan pristup ograničavanja ludičke košulje i koji će trajati zapravo do sljedećeg saziva, a jaz između potreba agencija i resursa koji su predviđeni u financijskim izjavama se zapravo smanjuje iz godine u godinu i zapravo narešava funkcioniranje decentraliziranih agencija Europske unije. Rekao bih još riječ o zajedničkom pristupu i e, putokazu iz komisije. Kao što znate, komisija putokaz sadrži 90 aktivnosti i agencije su zapravo uključene u provedbu svega toga, da li izravno, da li neizravno. Taj posao obavljamo zbog toga što vjerujemo da mnoge korisne stvari mogu proizaći iz ovog dugotrajnog procesa, ali istovremeno za to je potrebno mnogo sredstava i mnogo pažnje trenutno rad provodimo blisko s s komisijom i u ovom kontekstu volio bih naglasiti vrlo pozitivnu suradnju koju smo imali između svih agencija i glavnog tajništva komisije. Svejedno, komen, agencije brine korištenje nekih modelnih odredbi koje je komisija razvila za, nove, e, za novu regulativu koja upravlja agencijama. Dakle, modeli koji su predloženi su zapravo sami modeli i potrebno je staviti dovoljno prostora da se uzme u obzir karakterističnosti pojedinih, pojedinih agencija. Trenutno smo imali četiri predloga iz komisije za novu uh, regulativu koja se tiče komisije i oni zapravo sadrže neka vrlo važna pitanja koja se bave zajedničkim pristupom svim agencijama. Agencije bi voljele stupiti u dijalog s parlamentom o pitanju upravljanja i horizontalnim pitanjima i nažalost otkrili smo da nije jasno tko je u parlamentu odgovoran za pojedine dijelove komisijnog putokaza. Prema rezoluciji parlamenta za razrežnicu 2011. godine za agencije, također nam je bilo važno vidjeti, i na tome smo zahvalni, što parlament prepoznaje važnost mreže agencija. Sastali smo se sa potpredsjednikom Šefkovićem i sa kolegijem komisije i to je tamo bilo jasno pokazano. Dakle, važno je da održimo ovu mrežu, ali ne samo da sudjelujemo u institucionalnoj raspravi, već da imamo bolju povezanost koherenciju između agencija. Do mene sjedi gospodin Klerum iz FAR-a i on će preuzeti eh, predsjedanje koordinacijom naših agencija od sljedeće godine i svejedno morat će smanjiti broj svojeg osoblja za četiri osobe, ali eto, morat će odraditi ovu dužnost jer je to vrlo važno. Rekao bih da smo sretni što postoji dijalog sa parlamentom i sa svima vama i da ćemo sve od sebe da na trajnoj osnovi poboljšamo kvalitetu upravljanja i rezultate i rad agencije, no trenutno se doista nalazimo u jednoj nezgodnoj situaciji i za budućnost doista ne možemo reći da imamo optimističnu viziju našeg daljnjeg razvoja. Hvala vam da bih riječ svojim kolegama ukoliko nešto žele dodati. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Mislim da bi bilo bolje da sad slušamo sva tri govornika jednog za drugim, pa ćemo nakon toga tek krenuti i saslušati ostatak kolega. Gospodin Claire. Thank you, madam chair. Eh, I... Zahvaljujem. Ja doista nemam u ovom trenutku ništa osobito za dodati. Naš trenutni predsjednik je vrlo potpuno i prosvjetljajuću sliku ocrtao svih izazova s kojima se agencije suočavaju. Hvala. E, ista situacija sa mnom. Zajednički smo pripremili ovu izjavu, dakle zapravo da sadrži sve što smo i mi željeli reći. Dobro, hvala lijepa. Osim toga je ovo što ste e, razradili u dokumentu koji ste nam dali izbilja dobro e, odrađen materijal Dakle, u različitim odborima različite agencije imaju svoje sugovornike i ja se nadam da će u svim tim odborima ovaj dokument biti proračun i izvučeni odgovarajući zaključci, a ne samo ovdje u odboru za proračun. E, upravo ste e, govorili o tome da ste u suradnji i sa komisijom razradili e, stvari, međutim da vam je e, nedostajao dijalog sa parlamentom. E, postojala je radna skupina, međutim ta skupina više ne postoji. Nakon što su sve tri institucije stavile svoje potpise na dokument mi smo našu radnu skupinu u parlamentu raspustili mislim da bi bilo najbolje rješenje da ponovo pišete e, napišete pismo predsjedniku parlamenta da mu objasnite situaciju i da mu kažete da je vam potreban e, suradni, e, sugovornik odnosno dijalog sa parlamentom i nadam se da će se tada naći rješenje i da će vam se e, onda reći s kime unutar parlamenta ćete nastaviti razgovarati. Govorili ste govorili ste o tome da niste zadovoljni sa pristupom komisije E, što se tiče proračuna za 2014. i da vidite velike opasnosti za mogućnost da sa ovim proračunom obavite zadaće koje e, imate pred sobom. Komisija je podastrila jedan prijedlog i ja vam kažem ono što dolazi bit će još loše jer u vijeću ne samo da se raspravlja nego se već e, uvelike razmišlja o tome kako se dalje može rezati i kresati kod različitih agencija onda e, se zbilja može čovjek samo zabrinuti u vezi s tim blago rečeno mislim da moramo razgovarati direktno sa ministarstvima, odnosno ministrima u zemljama članicima kako bismo ih barem informirali da bi oni mogli na temelju pravih informacija zauzeti stajališta. Ovo što se trenutno događa je zbilja strašno. I također moram reći da je tu i komisija kriva, odnosno djelomično odgovorna za, za to. Zašto? Zato što komisija dolazi sa tabelama u kojima piše da, je, da su agencije ove godine dobile 4% više nego prošle godine. Ako to međutim promatramo u kontekstu celokupne povijesti onda možemo naći još veće brojke. Međutim, sad imamo daleko veći broj agencija nego što smo ih imali u prošlosti, pa naravno da su i sredstva onda veća. A te agencije nisu pale, sa, s Marsa to sam već toliko često ponavljala kad smo razgovarali sa agencijama, komisije ne padaju s neba. Agencije koje postoje sve imaju pravnu osnovu i sve ih je predložila komisija, ponekad ne samo pod pritiskom zakonodavstva, ponekad je komisija sama zapravo izmislila, odnosno osnovala nove agencije. U ponedjeljak navečer sam slušala e, izlaganje e, nekoga iz komisije koji e, predlaže osnivanje još jedne agencije koja treba kontrolirati zakonodavstvo u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, još jedna nova agencija. Dakle, kao što vidimo, komisija nije u stanju zapravo imati e, sve pod svojom kontrolom. Međutim, e, oni odu u vijeće i onda kažu svi moraju štedjeti, mi moramo štedjeti, pa onda moraju i agencije štedjeti. To znači e, komisija tu pokazuje jedan, jednu tendenciju prema prebacivanju problema na drugoga. Komisija pere ruke na neki način, administrativne zadaće prebacuje na drugoga. Osnivaju se izvršne agencije, nama se priča da će na taj način se biti puno učinkovitije. i time se novac prebacuje i, i onda imamo decentralizirane agencije koje imaju sve veće i veće zadaće, sve više i više posla i to na temelju zakonodavstva koje mi svi skupa ovdje donosimo ali ne smije se imati veći broj zaposlenika, smanjuje se novac, kako to e, dalje treba funkcionirati, to je jednostavno se skupa svinjarija. Riječ dajem Dominiku Rikijevu. Hvala predsjedavajući, hvala također na izlaganju što smo ga čuli. Ja u potpunosti izražavam solidarnost što onim što je Jute rekla. Ne mogu ništa ni dodati ni oduzeti od toga. Mi smo kao zastupnici u odboru za proračun osobe koje zaista paze E, kako se koriste proračunska sredstva. Istovremeno smo isto tako svjesni svih e, restrikcija i štednja. Međutim, mi kao zastupnici u ovom odboru i drugim odborima radimo na tome da se gradi Europska unija i to zakonskim tekstovima koji će se situacija poboljšati i koji će imati dodanu europsku vrijednost. I u tom smislu određenu odgovornost putem komisije daju se određenim agencijama. Dopustite mi da ovdje je dam dva primjera koji su zaista vezane za raspravu što danas vodimo. Najprije Agencija za sigurnost zrakoplovnog prometa. Radi se o agenciji koja se više manje sama financira zbog toga što ona certificira zrakoplovnu industriju i na taj način e, sama dobiva prihode toj agenciji predlaže se da se e, ukine deset radnih mjesta ove godine, a e, za sljedećih nekoliko godina zapravo će se ukinuti 50 radnih mjesta. Radi se o stručnjacima. E, ti su stručnjaci oni koji certificiraju zrakolovnu industriju a e, što će se onda goditi? Znači da će se za ukidanjem tih radnih mjesta smanjiti mogućnost certifikacije te agencije koja dakle to više neće moći raditi, neće dobivati vlastita sredstva i to će s jedne strane povećati troškove europskih zrakoplovnih tvrtki izgubit će se njihova konkurentnost, a one se sada i onako šire, imat će problema sa restrukturiranjem i konkurentnost sa drugim neeuropskim tvrtkama. Dakle, još gore, ne samo da nećemo ništa uštedjeti, niti povećati mogućnosti integriranja, nego će među državama članicama osim u Ujedinjenom kraljevstvu, dakle neće više biti mogućnosti certifikacije. Dakle, ukidanjem radnih mjesta ukinut će se prihodi te agencije, neće omogućiti da će se te stručne znanja prenijeti države članice osim u Englesku, povećat će se troškovi za zrakoplovnu industriju. Molim vas, gdje je tu štednja? Pa to je glupost od početka do kraja. Sa svih stanovišta, od ekonomskog, sigurnosnog, plana Europske unije. I još jedan drugi i posljednji primjer. E, Marcel Verslip koji je predsjednik E, željezničke agencije. Trenutno raspravljamo o reformi u okviru četvrtog paketa mjera za željeznički promet. Podsjećam vas da posto prometa u Europi ide željeznicom i to se odnosi na sve europske građane. Dakle, željeznice su bitne za sve europske građane. I sada se predlaže jedan tehnički stup gdje će ta agencija dobiti svu certifikaciju od e, interoperabilnosti, šta, koja se sredstva, koji se resursi daju u toj agenciji prijelazna mjera od 500 e, tisuća eura godišnje. Mislim, to je toliko smiješno da ne vidim zašto se to uopće spominje. A na kraju će se od agencije tražiti da sama financira na osnovu certifikacije, ne znam je li to moguće ili nije, dakle na osnovu toga oni će imati dakle i više posla i više odgovornosti i traži se da u pet godina poveća broj radnih mjesta za 20%, a ona u potpunosti mijenja svoje nadležnosti. I niti sigurnost, niti interoperabilnost željezničkog prometa ne može se osigurati na taj način. Ovakva vrsta viđenja komisije je to sasvim smiješno, besmisleno, ništa se neće postići kako bi došlo do normalizacije u toj agenciji sada radi 150 zaposlenika koji su napravili ogroman posao vezan za e, rad integraciju željezničke e, e, prometa, a njima se traži da zaposle u pet godina 40 ljudi koji neće moći obaviti taj posao. To je jednostavno, mogu reći da to je niti je ozbiljno, drugo je opasno, kontra produktivno u gospodarskom smislu. Mislim, to je čista glupost. Idiotski. Trebaju li parlament i vijeće i dalje nastavljati napredovati sa zakonima i e, izvršavanje mnogih toga, a na kraju da se ovako s tim postupa. Mi tu stvaramo pakete direktiva koje dođu na kraju u skladište paketa koje je prezasičeno i ništa od toga ne bude. Trebamo biti realni, kao što je naša predsjednica rekla, problem agencija treba doći u prvi plan, jer tu se radi o kredibilnosti Europske unije, o kredibilnosti našeg rada, jer ćemo mi na kraju donositi zakonske tekstove koji se neće izvršavati. Evo toliko. Problem koji se danas postavlja je ključan za život europskih ustanova. Hvala lijepa. Ovo su bila dva jako dobra primjera koje si jako dobro opisao Dominik, a primjera ima još. An, imaš riječ. Hvala predsjedavajući, hvala i e, trima predstavnicima na ova tri izvješta. Ja mislim da je situacija ozbiljna prva stvar koju moramo uzeti u obzir jest da je većina troškova za agencije su operativni troškovi, ne troškovi za birokraciju. I čini mi se čudni da to moramo izložiti mjerama štednje vezani za administrativnu štednju. Čuli smo sada čitav niz primjera, mogli smo spomenuti daljnje primjere. Ako želite štedjeti u tom području, mislim da to morate raditi na osnovi određenih procjena. Te se agencije cijelo vrijeme procjenjuju i ocjenjuju. I onda možete donijeti odluke koje će više strukturne prirode. E, raspravili raspravljali smo o C-polu, koji bi iz Velike Britanije bio preseljen i možda spojen s Europolom. I u, tu i u vijeću se svi tome protive i to je možda primjer gdje biste vjerojatno nešto mogli uštetiti, međutim nitko to ne želi. to je vjerojatno na slične takve primjere gdje biste spajanjem određenih agencija možda mogli stvari napraviti na učinkovitiji način, ali to je teško napraviti kada se radi o raspodjeli onoga gdje si e, šefovi država zapravo žele dobiti nešto u ovoj ili onoj zemlji. Tu je teško restrukturirati stvari. A to je cijena koju treba platiti i to je nužno ispravno ste uočili da s jedne strane komisija ima prijedlog koji će sinim nepravičnim. Smatram da bi trebalo dobro ocijeniti svaku agenciju i reći da prijedlog komisije za nas nije zakon. Mi želimo to promijeniti. Vijeće zapravo ne gleda ništa nego samo kaže treba stvari proračune skresati i na kraju se to može i dogoditi u konačnici. Prema tome, ovo su sada zapravo složene rasprave. Pitanje. Često neke agencije imaju problema zbog e, toga što se radna mjesta ne e, popune na odgovarajući način. Ono što se sada opisalo jeste da neke agencije imaju toliko smanjen proračun da ne mogu popuniti sva radna mjesta koje bi trebali. Tu ponovno stvari e, nisu na pravim nogama. Htjela bih čuti informacije o tome jer bi to moglo biti važno. Mislim da će naši specijalizirani odbori morati biti svjesni u kolikoj mjeri je to važno kako bi se provele važne mjere politike u određenim područjima. Trebaju se procijeniti potrebe. Kroz godine smo uvidjeli da je ponekad problem agencija bio nedostatak interesa i razumijevanja njihovih zadataka, ali specijalizirani odbori sve više i više shvaćaju kakva je situacija, te bismo se morali na njih osloniti za prave informacije. Čini mi se da je ono što se općenito javlja da se vijeće premalo zanima za agencije. Govori se o zajedničkom razumijevanju, ali teško je dobiti mandat vijeća. Zato što u vijeću nemaju pojma što da misle o tim pitanjima. To je samo po sebi problem. Izvjesno je da je agencije staviti pod istu kapu nerazumijevanje problema i E, reći da te agencije moraju imati e, isti proračun. To tako ne može biti. U nekim područjima trebaju nove agencije, na primjer za financijski nadzor. I to su zaista jaki prioriteti. Čudno je da se počne raditi s nečim novim, e, novom agencijom i onda se odmah počnu kresati sredstva. Neke agencije e, se financiraju na osnovu e, naknada koje naplaćuju industriji i ne može im se sada onemogućiti da dođu do to, tih sredstava, a i da e, oni moraju to dobro obavljati taj posao. Ova dva primjera što smo vidjeli OHEM koji se u potpunosti financira iz e, vlastitih sredstava i e, agencija koja se djelomično financira sama, a to je ona koja se bavi e, medicinskim proizvodima. Mislim da moramo razmotriti koja načela će se u budućnosti primjenjivati za određivanje tarifa koje te agencije primjenjuju, a moramo gledati koje kriterije će primjenjivati agencije. Meni se čini da će u, budućnosti se više agencija financirati naplaćivanjem honorara e, na osnovu toga što rade i prema tome moramo se organizirati da se to napravi na ispravan način. Možda bismo mogli to staviti na dnevni red našeg odbora u rujnu ili listopadu i e, pozabaviti se načelom određivanja honorara. Hvala lijepa. Riječ ima Inge. Hvala lijepa. E, mi se uzbuđujemo oko stvari, a na kraju ne dajemo prijedloge. na primjer što se tiče promjena statuta e, s jedne strane smanjujemo sredstva, s druge strane broj, osoblja se povećava. Osim toga želim ukazati na to da da imamo manjak informacija i zato želim pitati koji ste nam input dali kad se radi o e, izmjenama statuta za osoblje. Ja sam bila član radne skupine od ovoga što je do sad rečeno mnogo toga potpisujem. Moje pitanje je zapravo kako vi sami vidite europske agencije u novoj izmijenjenoj situaciji, odnosno kako vi sami mislite da bi se stvar trebala razvijati u budućnosti. Želim ukazati na to da moramo ograničiti rast agencija, razbroja agencija. mogu sa, samo dati savjet da se kod osnivanja novih agencija zapravo postupa restriktivno, odnosno da se ne upuštamo u osnivanje novih agencija. Mislim da mi kao odbor za proračun u svim budućim pregovorima moramo misliti na to da e, imamo probleme sa već postojećim agencijama i moramo zapravo se pozabaviti sa pravnim osnovom za svaku pojedinu agenciju. Jer agencijama možemo pomoći samo tako e, da se ide konkretno E, razgovara o konkretnim agencijama, a ne općenito o svima e, pod istom kapom. Ja sam rado sudjelovala u radu te radne skupine, međutim e, mi svi sve znamo i znamo na koji način bi se agencijama trebalo pomoći, ali mislim da je važno da sve to što smo razradili i primjenimo. E, da Inge, ali naše zaključke nismo uspjeli e, nismo uspjeli uvjeriti vijeće da ih prihvati. Riječ ima Monika. Doista je istina da vijeće i zemlje članice kad je jedna agencija već osnovana više nisu voljni ništa tu mijenjati što se radi e, Sepola velik, radilo se o tome da je Velika Britanija zapravo tu e, odbila surađivati što se tiče prijedloga za spajanje te agencije sa Europolom. Dakle, pitanje kako povezati posao. Međutim, kad komisija, zapra, komisija Dakle, Velika Britanija je odlučila zapravo izbaciti agenciju iz zgrade jer želi zgradu prodati i sad smo iznenađeni i ne znamo što ćemo dalje. Po mom mišljenju su djelomično imamo situaciju da neke agencije dupliciraju poslove, odnosno rade e, po dvije agencije iste poslove, dakle gdje, ponegdje je moguće e, racionalizirati poslovanje. E, slažem se s ovim što je regla kolegica Gresle. Dakle, zanima, i mene zanima kako agencije bi same definirale svoju ulogu E, jer imamo međutim i pojavu da na primjer neke agencije su e, veće zapravo od e, opće uprave u komisiji što isto tako nije prihvatljivo Ja imam problem s tim da komisija nije točno definirala koje zaduće e, e, eksternalizira jer neke, neke agencije ne mogu preuzeti neke zadaće postoje agencije koje zbilja imaju smisla i treba ih bolje opremiti i bolje financirati na primjer kad se radi o utaji poreza gdje gubimo zbilja ogromne e, e, dvoznamenke ste e, iznose u milijardama onda naravno ima smisla financirati agenciju koja će tome stati na kraj. Kada bi se e, spriječile te utaje poreza i prevare poreza, Europska unija bi mogla sama sebe financirati. Dakle, imalo bi smisla umjesto ovakvih paušalnih e, prijedloga e, imati jedan diferenciran stav. Znači, ako smanjujemo broj zaposlenika u Europolu, kriminalci će se naravno razveseliti. To su za, njihove, za njih dobre vijesti. E, I tu se Evropskoj uniji zbilja bi se tu Evropskoj uniji moglo čestitati što na krivom mjestu štedi. Naravno, Europol je velika agencija, ali nažalost e, i kriminal je raširena pojava. I takvih primjera ima još. Dakle, ako želimo koordinaciju i suradnju između zemalja članica, onda nam je potrebna agencija Eurojust. Međutim, smatram da je opravdano pitanje kako se e, postaviti prema pitanju 40-satnog radnog tjedna. Zapravo je smiješno kada moramo e, službeno dokazati da je e, e, internet kriminal fenomen u porastu i da nam zato da su zato i obujam poslova agencije Europol sve veći E, I još zadnje što želim reći tiče se honorara. Moram reći da za registraciju za jedno poduzeće e, je e, potrebna, potreban iznos od 9000 eura. Agencija naplaćuje 9000 eura od malog poduzetnika. Mislim da je to besmisleno. Znači, naplaćuje se honorar bez ikakvih obzira prema poduzetniku odakle da nabavi taj novac. Mislim da je to kontraproduktivno i mislim da neke stvari doista jesu e, izvitoperene i treba ih ispraviti. Hvala lijepa. Hvala lijepa Monika. Ovo što si sad rekla da agencije naplaćuju velike honorare da bi mogle funkcionirati, to međutim nije baš točno. E, njihov cilj je da temeljito rade svoj posao. Ako međutim nemaju dovoljno zaposlenika, ako se ukidaju radna mjesta u agencijama koje same sebe financiraju, onda one nisu u stanju obavljati svoj posao, a time se zapravo škodi i inovativnosti u Europskoj uniji. E, da, komisija sad inzistira na tome da se e, uzimaju samo zaposlenici na temelju, zapravo ne zaposlenici, nego suradnici na temelju ugovora o dijelu više ne možemo čak zapošljavati niti na određeno vrijeme, nego samo na temelju ugovora. Dakle, po postojećem modelu komisije. Da, to je sve zapravo strašno. Moje pitanje je da li je pristup komisije uopće u skladu sa pravilima po kojima mi, da li je kompatibilan sa pravilima po kojima mi upravljamo našim proračunom ili je protiv nekompatibilan s tim pravilima ako paušalno za sve agencije, uzmem sve agencije pod jednu kapu i kažem oni imaju ukupno toliko i toliko, toliko zaposlenika i sad imaju svi smanjiti broj zaposlenih na 1%, i još jedan posto zaposlenika moraju staviti u jedan pool iz kojeg ću onda zadovoljavati potrebe za osobljem bilo koje agencije bez obzira kojim poslom se bavi, da li je upravo u nastavku, da li raste, da li je to uopće moguće, da li mogu agenciji iz kategorije 1A oduzeti zaposlenike da bi ih poslala u agenciju kategorije 3. Da li je to uopće po zakonu? Da li nama je to na primjer zabranjeno kad imamo novac predviđen za jednu kategoriju, ne možemo ga jednostavno prebaciti u drugu kategoriju. Možda pitanje Inge Gresle, ja ne mogu odgovoriti na to pitanje. E, e, ako biste sad mogli dati odgovor na to pitanje, kako će se e, promjena statuta odraziti na agencije? Možete li nam dati odgovor na to pitanje? I onda bi gospodin Preza možda mogao odgovoriti na moje pitanje i onda smo gotovi sa jutrašnjim dijelom sjednice. Budem ja. Hvala vam lijepo. Ovo je bila prilično zanimljiva rasprava i doista se dotaknula srži problematike za naše agencije. Prije svega, dakle, zahvaljujem na vašem prvom prijedlogu, jer kao što smo rekli, u parlamentu nam je potreban sugovornik i pisat ćemo gospodinu Šulcu da, nam, da ga zamolimo da nam to omogući. Spomenuli ste činjenice države članice u vijeću inzistiraju na daljnje smanjenje proračuna agencije. A to vam mogu reći, ali da ću reći svojim kolegama, da mi pokušavamo učiniti sve što možemo kako bismo objasnili razloge iz kojih je nama promjena, jedna evolucija, razvoj proračuna koji smo preloženi. No istovremeno to je prilično opasno. Uzit ću jedan primjer Eh, uzeli smo našu agenciju za željeznice i spominje se da bismo s vremenom mogli biti nadležni za ovlaštenje željezničkog vožnog parka u Europi, a neke države članice su već srezali proračune svojih vlastitih nacionalnih agencija za sigurnost željezničkog prometa, očekujući tu promjenu nadležnosti. Odgovorit ću sada gospodinu Rikeu, ja ne dovodim u pitanje primjere što ih je on izabrao, oni su sasvim prikladni. Ali imamo poteškoća o kojem su govorili drugi zastupnici. Prvo je kada neka agencija ima vlastite prihode i kada ima mogućnost da otvori nova radna mjesta ili da proširi svoja radna mjesta da bi e, izvodila nove dužnosti, onda je se to e, ne dopušta uvijek i to je nešto se radi u prilagodbi onoga što se zove establishment plan, dakle njihovih radnih mjesta i e, nadležnosti. Mi u velikoj mjeri za neke agencije izdvajamo za što se smatra da je ono što oni rade prioritetno. Međutim, sve što je potrebno da bi se taj posao napravio još uvijek ne postoji. To je jedna vrsta problema. Druga vrsta problema je da nam u današnje vrijeme predlože da se koriste nacionalni stručnjaci koji će biti poslani na neko vrijeme u tu agenciju, a kada je zbog sukoba interesa ponekad nešto što jednostavno nije moguće, na primjer po pitanjima nekih eh, odluka i arbitraža. Drugo, kada se primaju eh, u radni odnos ugovorni djelatnosti, to nije isto uvijek moguće kada netko ima 10 ili 15 godina iskustva, govori tri jezika i kome bi se moglo dodijeliti da radi vrlo stručni posao, na primjer da procjeni to nešto na tri godine posao e, audita, e, odnosno procjene, onda e, ne možete te ljude dobiti za takvu vrstu posla. Što se tiče administrativnih troškova agencije, dakle, prilično smo entuzijastični u tome da se prilagodimo financijskim odredbama na ovom e, ugovoru za zaposlenicima u smjeru pojednostavljenja e, pravila prema kojima funkcioniraju agencije zbog toga što mi primjenjujemo sva pravila koja se odnose na druge institucije. I to je zapravo poteškoće za sve, a ne samo za male agencije. E, što se tiče 40 radnih sati, i novih prijedloga predloga e, koji se tiču radnih uvjeta, nas je trebalo konzultirati što se tiče tih pravila, ali to nije učinjeno i odlično je da se pravila jednostavno primijene na agenciji. I što se tiče tih 40 sati, da bi sam reakciju slični svih, od svih drugih kolega, bili bismo doista neopisivo sretni da možemo raditi samo 40 sati tjedno. I to vrijedi za svo naše osoblje E, jer vam mogu reći da danas rade mnogo, mnogo više od tih 40 sati. E, što se tiče drugih opaski zastupnika, mislim da se možemo samo složiti s njima. Na riječ bih dao i Mortenu jer e, on ima još neke komentare. Hvala. Samo dvije kratke opaske. na osnovi onoga što je rečeno. Dakle, razumijevanje uloge i pozicije agencija u obitelji europskih institucija. Mislim da je u tom smislu potrebno napraviti velik napredak. Dakle, potrebna nam je jedna zajednička linija unutar Europske unije e, kako bi se shvaćale različite uloge, zadaci i kako agencije zapravo doprinose. I rasprave bi se uvelike mogle poboljšati time što da se jednostavno to bolje definira. Osobito što smo bliže državama članicama, njihovim glavnim gradovima, time se odmičemo od dobrog razumijevanja koja je zapravo uloga naših agencija. I to je donekle čudno zbog toga što većina agencija se nalaze u državama članicama, u glavnim gradovima, no unutar trojke raspravljamo i o tome kako možemo povećati poznavanje agencija i e, općenito bolje razumijevanje. Također je spomenuta suradnja e, Instituta za, temelj, za ženska prava, za temeljna prava, neću ulaziti u detalje, kako je došlo do dvije agencije, no uvjeravam vas da postoji velika administrativna suradnja između te dvije agencije i isto tako naravno suradnja u suštinskim stvarima koje se one, kojima se one bave. Dakle, izbjegavamo bilo kakvo preklapanja rada, proturječnosti, već jednostavno dobro usko surađujemo. Hvala vam. Ja, vielen Dank. Ähm, Inge, ich... Hvala lijepa. Inge, e, kako mi treba još odgovor gospodina Preze, a još moramo razgovarati i o e, drugim točkama možemo li na tvoje e, pitanja dobiti bilateralne odgovore što se tiče 40 radnih sati, meni nisu dovoljne ove dvije rečenice koje sam sad čula, molim da mi se podastre konkretni odgovor. Hvala, dobro, gospodine Preza. Zahvaljujem predsjedateljici. Što se tiče fleksibilnog radnog vremena, dakle, ne mogu odgovoriti, prepustio bih to svojim kolegama da kažu kako se provodi. Ali vratimo se na trenutak e, kontekst samog predloga za predlog proračuna 2014. i kako je komisija zapravo sročila takav predlog. U 23. točki međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju, o čemu smo dakle dobili politički sporazum između Vijeća parlamenta i komisije, govori se da se u planu zapošljavanja za sve institucije, tijela i agencije radna mjesta smanjuju za 5% kroz 5 godina. I ista točka također govori o povećanju trajanja radnih sati, dakle 40 sati tjedno. E, I komisija je zapravo sročila svoj prijedlog prema onome što je bilo unutar dogovorenog okvira u proračunskom smislu. Neću poreći da postoji e, da postoji pitanje dakle sukoba proračunskih i onih provedbenih pitanja, ponekad oni je ruku pod ruku, ponekad ne, ali jasno je da agencije koje su u različitim fazama, neke su prilično zrele, već su starije, formirane prije drugih, prije niza godina, druge su tek sada uspostavljene. Nekima je pak zbog legislativnih predloga proširen obuhvat posla i zbog odluka parlamenta i vijeća, tako da postoje različite potrebe. I kada bismo se pokušali pokušali zadovoljiti sve te potrebe na agencijama koje su u različitim fazama, zapravo ne bismo uspjeli doći do nekog predloga koji bi mogao zadovoljiti sve e, i ukoliko nekom možemo, želimo dati više zaposlenika, na nekom drugom mjestu ih taj broj moramo smanjiti. Dakle, komisija u donošenju svog predloga zapravo procijenila sve postojeće potrebe i razmotrila mogućnosti, a rezultat toga svega je u predlogu proračuna za 2014. Dakle, ako to možemo prihvatiti, e, morat ćemo biti dosljedni. Tako i komisija zapravo slijedi smjernice iz međuinstitucionalnih sporazuma. E, zapravo, na to razine postoje razlike između europskih tijela i agencija što se tiče izvora financiranja. Dakle, govori se zapravo o svim europskim tijelima i agencijama. A postoje problemi, naravno, e, za agencije koje se financiraju iz europskih doprinosa, dakle, zbog discipline proračunske. E, tako da se u tom smislu za naknade koje agencije naplaćuju može primijeniti slična logika. Dakle, oni su jedan trošak koji je potrebno obračunati e, i iskoristiti za pot, pokriti one potrebe koje agencije već imaju. Dakle, tu se i može poboljšati učinkovitost za agencije koje se financiraju same u potpunosti ili djelomično. Čuli smo neke primjere nekolicine agencija gdje se njihovi zadaci povećavaju. Gospodin Rike je nekoliko primjera dao. U slučaju Agencije za zrakoplovnu sigurnost 2013. godine došlo je do povećanja od gotovo 60 radnih mjesta u planu zapošljavanja e, i prošireni zadaci ove agencije su dakle uzeti u obzir u programu do 2020. godine za, sigurno, za agenciju koja se bavi željezničkim prometom također postoje novi dodatni zadaci što je uzeto u obzir E, unutar dakle ukupnog broja radnih mjesta koje nam je na raspolaganju. Jedni način da se zapravo pozabavimo budućim potrebama, kao što su zastupnici Jensen i Mayer rekli, e, je da postoje mogućnosti da se razmotri mogućnosti spanja agencija, primjerice Europol, Cepol i neke druge agencije koje se bave sličnim područjima rada, ali to nas ponovno vraća na jednu napetost između one učinkovitosti koju, nas traži zapravo proračunska disciplina i nekih drugih e, stavki koje se tiču e, legislativnog procesa. Dakle, u tom smislu imamo jednu kolektivnu dužnost ponekad da se pomire neki suprotni smjerovi. Spomenut ću samo neke činjenice, e, jer doista broj agencija se povećao e, sa jednog nižeg broja na 32 2013. godine. Razina europskih doprinosa od 2000. godine je porasla 8 puta u smislu rashoda i 4 puta u smislu zaposlenih osoba. I da konačno odgovorim na pitanje e, transfera zaposlenika e, što se tiče e, proračunskih stavki, zapravo nema transfera, već komisija s onih 1% predlaže da se smanji broj radnih mjesta u planu zapošljavanja u nekim agencijama, a poveća u drugim. Ali to se tiče samo onih otvorenih, praznih radnih mjesta u planovima zapošljavanja, dakle gdje dolazi do smanjenja. Tako da se zapravo neće ljudi premještati, već se radi o proraču, o podešavanju otvorenih radnih mjesta u planovima zapošljavanja. I dakle, i isto tako što se tiče sredstava postavimo indikativne plafone u svakoj stavki, dakle koje komisija predlaže, već prema tome kako je dogovoreno i unutar tih okvira financiranje za sve agencije mora biti obuhvaćeno. Dakle, dodao bih još samo da je komisija predložila uh, formiranje novog tijela, odbora za pitanje rješenja banaka koji bi bio za, dakle, nadodan na već postojeće agencije, ali to, tu bi se trebalo raditi o agenciji koja se u potpunosti financira sama i unutar proračunskih stavaka će sredstva morati biti dostatna da pokriju sve potrebe koje bi mogle skrsnuti između danas i 2020. godine. To bi dakle bilo kratko objašnjenje našeg pristupa. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala lijepa. Mm, primamo na znanje, međutim ne možemo reći da smo zadovoljni ovim odgovorima. Zahvaljujem svima. Ne, neću, ovo je možda zvučalo rezignirano, ali ja neću odustati. E, hvala svima e, koji su sudjelovali u raspravi, trojki, e, također i onima koji su došli samo slušati, koji ništa nisu rekli, ali su si vjerojatno mislili svoje slušajući ovo što je rečeno. Pritom ne mislim osobito na Katrin. U svakom slučaju hvala lijepa, moramo nastaviti sa drugim točkama dnevnog reda jer e, popodne neće biti više nazočan naš izvjestitelj. A moramo se pozabaviti nacrtom e, izmjene proračuna i to broj četiri i broj pet. Giovanni, imaš riječ. Hvala Jute. Ja ću pokušati ukratko se osvrnuti na e, više e, izmijenjenih proračuna 2, 3, 4 i 5 kao i e, sve one razresnice koje ćemo danas morati izglasati. Počev od drugog izmijenjenog proračuna. Znate da on ima dugu priču, mi smo 7. svibnja već glasovali politički i odobrili smo e, dvije tranše isplate, prva 7,2 milijarde, dok druga koja će biti na jednom naknadnom izmjenom proračunom. 7. svibnja dakle došli smo do političkog dogovora oko drugog izmjenjenog proračuna od 7,2 milijarde tu prvi tranšu a e, onda je e, početkom e, svibnja izglačano da će se to odobriti na svim onim predloženim proračunskim stavkama što ih je dakle predložila komisija. Što se tiče jednog naknadnog izmijenjenog proračuna, treba se e, izvršiti isplate do kraja godine. Taj izmijenjeni proračun ja osobno smatram da će biti nužno to napraviti kako bi se zaključila proračunska godina za 2013. Mislim da će to ostati uvjet kako bismo pozitivno glasali i kako bismo dali potvrdu višegodišnjem financijskom sporazumu na jesen. E, htio bih pripomenuti kolegama da će se do 16. srpnja u podne morati uložiti amandmani, a na ovom e, odboru ćemo početkom, dakle petog rujna o tome e, glasati, dok će se na e, plenarnoj sjednici u rujnu definitivno izglasati to na plenarnoj sjednici. Treći, dakle, izmjenjeni proračun e, treba se vratiti 1,3 milijardi eura zemljama članicama i malo pomalo će se njihov doprinos tom proračunu smanjivati. Naravno, s druge strane, vijeć, države članice morat će izvojiti sredstva za drugi izmijenjeni proračun. Prema tome, ovaj izmijenjeni proračun mora se politički povezati s drugim proračun, izmijenjenim proračunom. 9. srpnja su trebali se izglasati o tome i za ovaj izmijenjeni proračun amandmani se moraju uložiti do 16. srpnja u podne, glasanje na odboru 5. E, rujna i onda konačno glasanje na, e, u rujnu u e, na plenarnoj sjednici. A sada nešto o izmijenjenim proračunima 4 i pet Onaj četvrti komisija namjerava ojačati radna mjesta za e, pojedine agencije za zrakoplovstvo i za satelitsku navigaciju. I e, to će sve ovesti također i o odluci e, sud, Europskog suda. Što se tiče radnih mjesta, e, ono će se odraziti na smanjenje e, sredstava koje e, se predviđaju proračunom. Što se tiče agencije GNSS, radi se na smanjivanju 20 radnih mjesta naročno vezano za projekt Galileo, gdje će biti 15 stalnih radnih mjesta i dva na određeno vrijeme. A što se tiče e, Europskog suda, smanjit će se sedam radnih mjesta u kabinetu. <clears throat> Moram reći što se tiče Europskog suda da nije uzeta u obzir prijedlog da se devet pravnika zaposli kako bi se smanjio e, zaostatak u e, količini posla koju oni moraju napraviti. Naravno, je će se sredstva morati prebaciti u proračun za 2014. godinu. Što se tiče izmjenjenog proračuna e, broj 4, isto kao i za dva prethodna, Amandmani do 16. srpnja, glasanje na odboru 5. rujna i konačno glasanje na plenarnoj rujnu. Sljedeći proračun Fond solidarnosti Europe za e, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju u iznosu 14,6 milijuna eura. Kolegica Fernandez će sasvim sigurno dodati još i neke druge teme, odnosno kolega Fernandez, jer on e, slijedi to izvješće. Bez obzira što se radi o hitnom temi, 27.6. E, smo glasali kako bismo pokazali vijeću da smo spremni se izjasniti po ovom pitanju. Vijeće se još uvijek nije izjasnilo o tome, nije se izjasnilo kako bismo mogli mi e, glasovati o tome na plenarnoj u srpnju. Prema tome i ovog puta ćemo na sastanku 5. rujna glasati o amandmanima i onda na plenarnoj također u rujnu. Toliko je dakle bilo o izmjenjenim proračunima. Ako mi predsjednica, predsjedavajuća e, dopusti, htio bih reći nešto i o razrišnicama. Zašto? Zato što nedostaci u proračunima s obzirom na e, neka proračunska sredstva i kašnjenja s odobravanjem, odnosno usvajanjem drugog izmijenjenog proračuna, postavlja probleme za velik broj programa. Zbog toga moramo moramo dati određene e, različnice e, s obzirom na to što komisija želi prebaciti neka sredstva iz određenih proračunskih stavaka gdje još postoje mogućnosti, dakle da se to prebaci tamo gdje nema zapravo sredstava i e, moramo od komisije čuti neke stvari jer mi sada zapravo moramo platiti zatesne kamate zbog toga što kasnimo e, Europa kasni s izvršavanjem plaćanja za preuzete obveze. Želim iznad svega govoriti o odluci broj 16 od kašnjiš 4 milijarde eura za program IZA, dakle za europsku javnu upravu. I s obzirom da se nije drugi izmjenjeni proračun usvojio u lipnju i zbog toga taj program više nema sredstava. Mislim da to već, već taj program, e, već sada imamo zatezne kamate koje treba platiti. i jasno je naravno da ćemo taj e, napraviti i ja se zato zalažem dajem pozitivno mišljenje, ali osim toga postoji i 10 milijuna eura kojima bi se trebali pokriti plaćanje za 2013. godinu. Što drugim riječima znači da usprkos one prve tranše od 7,3 3 milijarde eura koji zapravo pokrije 65 posto potreba za ovaj program. Već na ovom proračunskom stavku će nedostajati sredstva da stignemo do kraja godine. E, zatim pod e, stavkom 17. cilj je e, da se popune rezerve za četiri proračunska stavka stavka. Radi se o paketu mjera, kao što će se prisjetiti kolegica Holtmajer. Mi smo to nazvali Schengenskom rezervom i tu smo izdvojili 97,8 milijuna eura u obvezama, 55,2 u plaćanjima. 29. svibnja postignut je sporazum između Europskog parlamenta i vijeća o zakonodavnom paketu i zbog toga e, kolege mislim koje prate ove teme da znaju da su sada ujedinjeni svi uvjeti kako bismo mogli e, pribjeći šengenskoj rezervi. Molim kolege da e, glasuju u tome da se to i napravi za E, e, stavku 17. Sad odlazimo, prelazimo na broj 18. Radi se o humanitarnoj pomoći i ovdje e, se prije svega to odnosi na Siriju, 247 milijuna eura obveza i 140 milijuna eura plaćanja. I ovdje s obzirom da se za taj proračuna stav nije e, nisu još dotekla sredstva. Imamo puno problema sa e, likvidnosti. A naše kolege iz predsjedništva i iz komisije moraju e, se opredijeliti da se ovo ispladi. Naravno kada se taj prva tranša dodatnog proračuna e, dobije, onda ćemo moći ta sredstva isplatiti, ali stvarne potrebe su puno veće. I e, sredstva će se tu uzeti iz nekih prioritetnih programa, programa prioritetnih za ovaj parlament vezano za Ameriku i Aziju. Ali kako bi se dobila različnica i kako bismo dali ta sredstva za humanitarne potrebe koje su jake, onda to moramo odobriti, a ta e, sredstva treba ponovno primijeniti. Kada dođemo do raznice broj 19 i to je vezano za humanitarnu pomoć 14 milijuna eura obaveza preuzetih, a 8 milijuna e, za e, plaćanja za Demokratsku republiku Kongo i za e, Centralnoafričku republiku. Mislim da i ovdje potrebno ta sredstva odmah odobriti kada pređemo na broj 21, to jačava samo za plaćanja, a, e, za obveze, a ne plaćanja za 21 milijun eura. I to je zbog toga što se radi o malom izdvojenim sredstvima, jer tražilo se 42 milijuna eura. Dakle, jasno je da u sve te različnice za kojom tražem da danas izglasate, jasno je dakle da mi jednostavno pokušavamo staviti zakrpe na odijelo koje ima masu rupa. Prema tome, ovo što sada radimo je samo djelomični popravak. Moramo zaista izdvojiti humanitarnu pomoć koja je više nego nužna za stanovništvo koje se nalazi u teškim problemima. Problemima u Siriji, Afričkoj republici i Demokratskoj republici Kongu. Takva je dakle situacija i mislim da na našem odboru trebamo pozitivno glasati da se ta sredstva izvoje. Hvala lijepa. Također i ja polazim od pretpostavke da kad danas popodne budemo glasali da ćemo mm, pozitivno glasati, da ćemo glasati za ove prijedloge. A sada e, riječ ima Jose Manuel. Hvala predsjedateljici, ja ću biti kratak. Što se tiče Fonda Solidarnosti, Mm, vjerujem da moramo raditi mnogo brže. Dakle, prijedlog za Sloveniju, Hrvatsku i Austriju i već kasni. Dakle, uzivši u obzir da se radilo o kraju 2011. kad je došlo do poplava o kojima se radi, zapravo neprestano izražavamo žaljenje zbog tih kašnjenja i najbolje namjere u vijeću što se tiče izmjene proračuna. I isto tako razgovaralo se o tome da se proširi obuhvat Fonda solidarnosti. Dakle, na taj način bismo ispunili zahtjeve koje su pred nama. Slovenija je zemlja koja je bila najgore pogođena što se tiče utjecaja na njihov BDP dakle preko 0,6% BDP-a, dakle na neki način je osjetilo utjecaj. 214 milijuna eura je otprilike iznos štete i što se tiče Hrvatske i Austrije, iako ove zemlje zapravo nisu prešle prag 3 milijarde, dakle 3 milijarde štete nanesene gospodarstvu i njih su ove katastrofe poprilično pogodile. Dakle, to su naše susjedne države članice i smatramo da s obzirom da su one u Sloveniji odmah da bi se njih trebalo obuhvatiti u isplatu. Dakle, komisija predložila 40 milijuna, a ti bi se troškovi primjenjivali na glavu 3b financijske odredbe. Dakle, sam iznos nije toliko velik da bi nam trebalo toliko vremena da ga stavimo na raspolaganje. Vjerujem da moramo pronaći istovremeno i načine bržeg pružanja pomoći, jer u suprotnom sama učinkovitost našeg fonda solidarnosti zapravo neće uvelike doprinijeti niti pomoći da se europskim građanima, da ih se razovjeri da će se sredstva moći staviti na raspolaganje kada dođe do katastrofa. Dakle, ukoliko želimo pokazati da postoji europska solidarnost, moramo imati potrebne resurse. Vani još htio nešto kratko nadopuniti, a potom ćemo e, proći cijelu listu govornika. Zapravo želim zamoliti predsjedništvo što se tiče e, točka dnevnog reda broj 19 vezano za tranzicijski fond za ruralni razvoj i zajedničku poljoprivrednu politiku. E, molim da se o tome ne glasa danas poslije podne jer će odbor za kulturu tek sredinom rujna se time baviti. Prema tome imat ćemo vremena time se baviti u rujnu kada te komisije već to riješe. U redu, onda to mičemo sa dnevnog reda. Hoće li nam prevoditelji pokloniti još svojih pet minuta? Hvala. Zahvaljujem, ja ću pokušati biti brza. Imam jedan komentar, odnosno pitanje za komisiju koje se tiče drugog dijela izmjene proračuna broj 2. I istina je da je vijeće odobrilo prvu tranšu i da postoji posvećenost da se usvoji i druga tranša, no pretpostavljam da će komisija trebati ponuditi novi, novu izmjenu proračuna kako bi se to odobrilo. Dakle, imam dvojako pitanje. S jedne strane, kada će komisija predložiti tu izmjenu proračuna i kada predviđa, odnosno koliko predviđa da će biti taj ukupni iznos. Što se tiče samih transfera koje je gospodin Lavija spomenuo, tome ćemo glasati popodne, naravno glasat ćemo za njih. I četiri u očito proizlaze iz problema u plaćanju, odnosno zbog nesposobnosti da pravodobno usvojimo potrebne odredbe. I da li je razlog tome što zapravo niti u prvom redu nije bilo dovoljno sredstava u proračunu odvojeno za to? To je bilo moje pitanje. U parlamentu, u našem proračunskom postupku tijekom 2012. godine, kada se planiralo za 2013. odvojili smo potrebne iznose i to nije bilo samo stoga kako bi se otežao život vijeću, kako bi moralo se više platiti, već postoje dokazi da je parlament zapravo tražio one iznose koji su bili potrebni na temelju informacija koje nam je komisija ponudila. A to nam još nije niti najveća briga da dokažem da je parlament u pravu, a komisija nije. Najvažnije koji je utjecaj neuspjeha ovih isplata. Dakle, doći će do zateznih kamata, kazni, e, također mali i srednji poduzetnici neće pravodobno biti isplaćeni, a što još gore, postoje posljedice na pružanje humanitarne pomoći. To je sve skupa neprihvatljivo i ne smijemo to zaboraviti tijekom sljedećeg pregovaračkog procesa za proračun za 2014. godinu. Dakle, moramo biti svjesni ograničenja MFF-a. Zahvaljujem gospodin Planković na redu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, referirao bih se na upravo ova izvješća koja se odnose na mobiliziranje Fonda solidarnosti Europske unije, a slijedom e, elementarnih nepogoda koje su u listopadu prošle godine i u studenome prošle godine pogodile Sloveniju, Austriju i Hrvatsku gdje e, je što se tiče Hrvatske štete su prešle 11 milijuna eura i pogodile su čak devet hrvatskih županija i e, na neki način promijenile u tom trenutku živote skoro 800 tisuća ljudi i ta je elementarna nepogoda doživljena jako ozbiljno. Hrvatska je ovdje u situaciji da drugi put koristi e, Fond solidarnosti Europske unije zbog ovakve vrste nepogoda. Već smo to jednom napravili 2010. i 2011. godine. Ono što me u ovom trenutku zanima, s obzirom da je ukupno planirano da komisija mobilizira 14,6 milijuna eura, od kojih praktički više od 14 milijuna eura ide za Sloveniju, a iznos koji je ovdje namijenjen <clears throat> za Austriju i Hrvatsku je znatno manji budući da je ovo prva ovakva situacija s kojom se susrećem na odboru za proračun, da li, upitam komisiju, da li postoji neka mogućnost da se eventualno e, ovaj iznos sredstava koji je predviđen za Hrvatsku, a znam da su štete velike, e, eventualno poveća. Hvala lijepa. Ne znam da li će gospod, da li bi gospodin Preza još htio dati odgovor na ovo pitanje? Izvolite. Briefly to, to the question raised by um, Mrs. Uh, Gardiazabal. Um, so uh, why do we go ahead with these transfers? Uh, the, the, the answer to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 problemima sa glavnim potrebama, komisija je rekla da pokušavamo zapravo prenijeti nedostatne sredstva za plaćanje s jednog mjesta na drugo kako bismo se zapravo pozabavili sa onim mjestima gdje su plaćanja najhitnija. I komisija zbog toga upravo se rade usvajanju e, barem prve tranše izmjene proračuna, dakle broj 2. Što se tiče druge tranše, postupovno govoreći trenutno izmjena proračuna broj 2 koja zapravo treba 11,2 milijarde još uvijek postoji, vijeće ju je izmijenilo i očekuje se da će biti usvojena prema toj izmjeni u rujnu. Komisija će pravovremeno predstaviti tu dodatnu tranšu, a za, taj, za tu svrhu morat će donekle revidirati kako će se raspodijeliti iznos između pojedinih proračunskih stavki uzevši u obzir one tranše koje će biti prelazne naravi kako bi se zapravo zadovoljile najhitnije potrebe, ali mogu vam reći i da je ukupnih 11,2 milijarde jesu potrebne. To je svakako sigurno. Ne postoji sumnja da bi manje od toga bilo dostatno. E, što se tiče pitanja gospodina Plenkovića o sredstvu Europskog fonda solidarnosti iznosi su procijenjeni prema pravilima za prijavljivanje i to su zapravo iznosi koje se osvada da će biti usvojeni u našem procesu. Hvala. Hvala lijepa. Prije svega hvala prevoditeljima koji su sada dulje radili nego što je zapravo bilo predviđeno svim kolegicama i kolegama i naravno prevoditeljima. Želim ugodnu pauzu za ručak i dobar tek. Koordinatori se vide ovdje u dva sata na sastanku koordinatora. Hvala lijepa.